Meine Damen und darf die Sitzung i gospodo, otvaram sjednicu. Prelazimo na 23. točku dnevnog reda. Tu se radi o javnom saslušanju o izvješću kojeg priprema gospođa Fotiga vezano uz um, stratešku komunikaciju Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje poduzimaju treće strane. Mislim da je ovo izvješće pravovremeno. Mm, glavni cilj rata je i propagande je da se pobjedi neprijatelj bez oružja. To se vidi kod priopćenja Krima, kod taktika koje koristi Rusija i e, kod e, taktika koje daješ koristi kako bi radikaliziralo mladež, ne samo kod njih, nego i u našim državama. Dakle, tu uopće ne vidimo e, nikakvo oružje, samo bitku oko umova i duhova kako bi shvatili taj rat moramo se prilagoditi taktikama naših protivnika i moramo biti svjesni da mi kao EU još nismo došli na pravu razinu, ali sve institucije sve države članice priznaju izazov s kojim smo suočeni što se toga tiče. Znamo barem od, počet, od Vjetnamskog rata da nitko ne pobjedi u ratu ako nije prije toga pobjedio u propagandnom ratu. Protiv slika je teško se boriti i kao demokratske države moramo znati da smo tu u nepovoljnijem položaju naspram autokratskih država i terorističkih organizacija koje zastupaju jedno mišljenje i svoju energiju usredočuju i stavljaju na taj cilj i usmeravaju usmjeravaju protiv drugih ljudi. I dakle, oni mogu ostvariti uspjeh koji mi ne možemo, zato što smo mi slobodno društvo i imamo različita mišljenja. Nemamo jedno mišljenje. To je na kraju dana i naša snaga na kraju krajeva, ali s druge strane bismo trebali prihvatiti da izgubimo taj propagandni rad, a u kontekstu naših društava bi trebali naći način kako da se nosimo s tom propagandom i s tim lažima. Mislim da je to vrlo važno ne samo kako bismo to napravili u regijama drugih država nego i u vlastitim regijama kako bismo zadobili umove i srca vlastitih građana. Priča uspješnica Rusije u našim društvima se može vidjeti, ali s druge strane suprotno smo mi loši od njih. Imamo i nove metode korištenja socijalnih medija i daješ može uvjeriti ljude u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj i u drugim državama da dođu ratovati u Siriju. Iz toga onda je to naravno važno pitanje koje moramo naći odgovor. Mislim da mnogi od nas nisu to još shvatili, ali mi se ne nalazimo više u informacijskom dobu, već u dobu gdje se radi o zalaganju, gdje je narativ određen time kako komuniciramo jedni s drugima. U strateškoj komunikaciji se radi o tome da se dobije na vjerodostojnosti na povjerenju. Naši neprijatelji to izgleda jako dobro znaju u EU nam je potrebno e, sveobuhvatna ali ciljna mjera kako bi se borili protiv propagande u istočnom i južnom partnerstvu, u bliskom istoku, a unutar Europske unije bi trebali se moći bolje nositi protiv e, tih e, komunikacija i propaganda od trećih strana. Stoga će biti drago saslušati naše stručnjake koji predstavljaju različitu stručnost, različite pozadine. Pozudit ćemo gospodina Andrew Redmana, on je novinar i observer, on je specializiran za pitanja sigurnosti, za Rusiju i on ima e, diplomu sa sveučilišta u Oksfordu, a isto tako piše i za Guardian, Telegraph, za Guardian i za Telegraph, to je zanimljivo, to ne rade mnogi, osim možda gospodina Johnsona i e, isto tako e, Intelligence online Bilo će mi drago biti čuti vaše, vaše mišljenje kao novinara što se tiče e, propagande. Zatim imamo Žezija Pomenovski, on je direktor Europske zaklade za demokraciju. Neki od vas znaju da je Europska zaklada za demokraciju bila jako aktivna po pitanju ruske propagande i stoga bih ja rado čuo gospodina kao koji su bili zaključci te studije tog istraživanja koje je koristila Europska služba vanjskog djelovanja i vijeće. I to je djelomično i zapravo ono što se traži od gospođe Mogherini da napravi. I naš treći stručnjak je možda negdje tamo gore. Danas s njim imamo telekonferenciju, budući da nije mogao doći k nama iz Kanade. To je gospodin Mubin Šajk, on je stručnjak o radikalizaciji, i deradikalizaciji, borbi protiv e, nasilnog ekstremizma, sigurnosti, borbi protiv e, terorizma on je napisao, eh, on je su autor knjige Undercover Jihadi. Hvala vam, eh, hvala našim slučnicima što su odveli vrijeme za to i što su pomogli i hvala i gospođi Fotigi što je primala svoje izvješće. Prije nego što predam tim volnicima riječ, zamolio bih gospođu Fotigu. Želi li nešto već sada reći? Izvolite. Thank you, Chair. Allow me to start with thanking. Uh, gospodine predsjedniče. Dopustite mi da kao prvo zahvalim vama, a i tajništvu odbora AFETA i odbora SEDE-a na organizaciju ovog događaja. Prezentacije svih tri stručnjaka će biti od e, iznimne koristi za pripremu izvješća. kojeg ćemo uskoro predstaviti za prvo razmatranje. Suprotno našim očekivanjima imamo zapravo velike poteškoće u našem susjedstvu, kako na istoku, tako i na jugu Europske unije. Ruska politika je sve agresivnija, i Rusija koristi vrlo sofisticirane podatke kako bi se supostavili aktivnostima naših institucija i našim vrijednostima. A isto tako imamo jako agresivnu e, radikalizaciju i stratešnu komunikaciju o tome. E, još je teže opisati, definirati i e, uočiti tu stratešku komunikaciju radikalizacije. U izvješću ću se osvrnuti na oba ta aspekta. U oba slučaja, ali posebice kada se radi u Rusiji, možemo razmisliti i o korištenju informacija kao oružje to je nešto što se zbiva već dugo vremena, dakle ta država uvodi stratešku komunikaciju paralelno sa čisto vojnim aktivnostima. Primjer za to nalazimo u Gruziji i prije svega u Ukrajini. Sada smo jako svjesni toga da prije nego što je došlo do same agresije na Ukrajinu, a i tijekom te agresije, a i u stabilnijoj fazi tog sukoba smo cijelo vrijeme imali e, opsežnu kampanju sadrške komunikacije koja je išla paralelno sa svim tim aktivnostima. Što se tiče Daesha, već vidimo da se intervenira pomoću legalizacije na teritorije države članice Europske unije i to na sve države članice, ali imamo i nešto što je manje vidljivo. Tu se radi o tome da se suprotstavljaju našim aktivnostima održavanja mira u pojedinim sukobima. Dakle, strateška komunikacija je u tom slučaju usmjerena protiv naših napora za održavanje mira s ciljem da se ostvari mir u vrlo, na vrlo teškim područjima diljem svijeta. Hvala vam, poslušat izlaganja, a zatim ću se vjerojatno opet javiti za riječ. Hvala vam lijepa. Gospodin Retman, izvolite. Hvala vam hvala vam predsjedniče Broke što ste me pozvali na ovaj e, panel da kažem nešto o propagandi iz kuta gledišta novinara. Započet ću sa nekim od razmišljanja o tome što, koja je razlika medijskog spina i onog što bih ja nazvao e, lažnim poticanjem na mržnju i nasilje. Zatim ću se osvrnuti na nizemski referendum o Ukrajini na način kako, koliko štete mogu nanijeti medijski spinovi. Na kraju ću govoriti o tome što bi europski mediji i europske institucije mogle učiniti kao reakciju. A isto tako ću govoriti o drugim oblicima opasne propagande koja dolazi iz južnog susjedstva Europske unije. Pro pa provokativno ću možda govoriti isto tako i o izraelskim aktivnostima na tom području. E, za početak da definiramo što je to spin definicija je dosta teška, ali možemo reći da je propaganda zapravo pomicanje poruka e, sa ciljem da se stvori intelektualna i emocionalna reakcija e, u e, interesu određenih skupina njihove političke agende. Dakle, radi se o tome da se normalno pokrivaju događaji, dakle ne radi se o tome da se normalno pokrivaju događaji i da se o tome informira javnost. Ne postoji 100% objektivno novinarstvo, svaki urednik e, ima vlastite ideološke pretpostavke, ali ovdje se radi o svjesnoj kampanji koja je sistematska i koja je napredu smišljenja i svi znaju da se to radi. Možemo to zvati propagandom, ja to zovem spinom, zato što se vidi u euroskeptičnim britanskim medijima, a i u nekim e, desničarskim izraelskim medijima, isto tako i u ruskoj areni, to isto. Daily Mail, e, jedan britanski žuti tisak, e, predstavlja bilo koju vijest u Europskoj uniji na način da može dobiti glasove za izlazak iz Europske unije. Jerusalem Post također radi to isto kako bi legitimizirao okupaciju Palestine. Ruski mediji um, biru činjenici kvote kako bi Europa izgledala kao zločinac, a Putin izgledao dobro. Agencija Sputnik e, je platila da se provodi anketa vezano uz Krim. E, I tamo su rekli da 35% Europljana smatra da Krim e, pripada u Rusiji. Dakle, neko bi mogao reći da otprilike 70% ljudi misle da je to glupost. Dakle, tu se radi o tome e, kako želite da ljudi vide te stvari. Ne radi se baš o lažima. Zatim isto tako rat u Gazi, na primjer. Pokriva se jako opsežno kada dođe do izraelskih žrtava, a ne o stotinama palestinskih žrtava. Dakle, ruski spin je drugačiji zato što ga Kremlj financira, zato što postoji cijele arme trolova na internetu, e, lažnih blogera, lažnih stručnjaka. I naravno, jedinstveni su razmjeri ruskog programa kada je i Observer nedavno pisao jako kritičko o vladi Kačinski u Poljskoj ili o vladi pod gospodinom Skatom na Malte, onda smo dobili mnoštvo mailova i napada na socijalnim medijima. Kaže se da e, ruski program želi stvoriti stratešku nesigurnost, ideju da svi mediji i sve vladove lažu, tako da nema zapravo legitimne strane. Rusko veleposlanstvo mi često se često žali da ja govorim da e, postoje jedinice u Ukrajini, a ne citiraju rusku e, poziciju da, a ne citiram rusku poziciju da ih nema. Dakle, žele da se jedna, e, jedna činjenica razvodni, ali to nije ništa novo. Jeruzalem primjerice je rekao da Izrael ne krši međunarodno pravo zato što ne postoji ništa poput međunarodnog prava. Kada je međunarodna istraga o padu MH17 eh, ukazivala na Rusiju, onda je Rusija provela vlastito istraživanje. Eh, naravno, neki spinovi su negativniji od drugih. Daily spin je euroskeptična agenda koja bi mogla jako naštetiti Europske unije, ali ruski spin želi legitimizirati strašnu diktaturu i rat u Ukrajini gdje je došlo do 10.000 smrti. Tu se radi o poticanju na kriminalna djela. Europska unija ima široka pravila o slobodu govora i SAD isto, ali e, u SAD-u e, primjerice se neka propaganda tretira kao ozbiljna prijetnja i može se kažnjavati. Primjerice e, kada Daesh kaže da će osobe e, poslati da se raznesu u Europi, to je nešto što jasno upada u tu kategoriju. Zatim islamski mediji dehumaniziraju palestince, ali to nije ni blizu etničke mržnje koje ruski mediji upućuju protiv ukrajinskog naroda u kontekstu krvog hibridnog sukoba. Nemam tu dovoljno vremena da govorim o prekršajima, ali e, ona lažna priča o jednom dječaku koji e, je bio zapet na križ je jedan simbol toga. Zatim imamo isto tako slučaj e, navodno silovanje djevojke u Njemačkoj. To je dovelo do prosvjeda na ulicama i moglo je dovesti, možda bi još i moglo dovesti do nasilja protiv imigranata. Nizozemski referendum pokazuje kako štetno ruski spin može utjecati na europske interese. Moj kolega Petar Trefer, jedan nizozemac je on je govorio sa mnoštvo ljudi e, koji su zapravo samo prenosili rusku poruku u Ukrajini. Jedan od glasača koji je glasao ne je rekao da je Ukrajina dio ruske utjecajne sfere, bilo da mi to želimo ili ne. E, neki su rekli da je Ukrajina jako korumpirana država u geopolitičkim raspravama ne postoje možda istine o sferama utjecaja i Ukrajina možda je korumpirana, ovisno o tome kako to prikazate, ali nešto što ruske blogeri rade isto tako da prikazuju lažne snimke e, lažnih ukrajinskih fašista koji su prijetili da će, e, da će doći počiniti teške napade u Nizozemskoj onima koji glasaju protiv. Što imamo sada? Sada imamo i Stratkom, u Europskoj službi za vanjsko djelovanje, jedan odjel za borbu protiv propagande. I imamo Europsku zakladu za demokraciju, gospodin Pomljanovski, evo tu je do mene koji stvaraju e, na, drugačiji narativ sa e, različitim sadržajem ili sa emitiranjem sadržaja, ali e, stotine milijuna eura iznosi proračun za rusku propagandu. Naravno, njihov doprinos je koristan i ja bih potaknuo sve da pročitaju redovito izvješće statkoma o lažnim ruskim pričama. Što se tiče Europske zaklade za demokraciju, mislim da je to malo škatljivo pitanje zato što Eh, je to materijal kojeg stvaraju vlade, pa onda taj izvor nije skroz čist. Imamo nezavisne medije u Europi i eh, imamo naravno nezavisnost sudova i sudaca i to je njihova, njihov važan element je ta nezavisnost. toga ja predlažem tri reakcije. Prvo što se tiče tog elementa spina, tu bi trebali političku reakciju i podršku postojećim medijima. E, zatim, kao drugo, kada se radi o poticanju na mržnju i tako dalje, tu trebamo regulatorna ograničenja. Isto tako ne moramo izmisliti toplu vodu, već imamo jako dobro financiranje strukture, jako motivirane strukture koje mogu reagirati na neprijateljske poruke, a da se njihova objektivnost ne dovede u pitanje. Zovemo ih političkim strankama ili ovdje klubovima zastupnika u Briselu i oni imaju dinane programe i vrijednosti. No problem je možda što nisu bili dovoljno aktivni u borbi protiv ruske poruke. Ako stranka CDU u Njemačkoj, socijalistička stranka u Francuskoj, konzervativna stranka u Jedinom kraljevstvu, e, primjerice kada bi uložili jednaku količinu vremena, energije, novca i kreativnosti kao što ulažu da bi ponovno pobjedili na izborima i kada bi rekli što se događa u Rusiji ili što se događa u Ukrajini, onda bi tu već mogli ostvariti do, dosta napretka. Mislim da bi e, njemački premijer Mark da bi njemu bilo daže da su nizozemski glasali da, ali on nije jasno izrazio svoj stav. E, njegovi ministri su rekli Euroobserveru da nije htio utjecati na rezultat, ali ja mislim da jednostavno nije htio jasno proeuropski nastupiti da ne izgubi glasove. Isto tako mislim da je e, što se tiče poruka loše kada neki u ime diplomacije ne nazivaju stvari pravim imenom, primjerice Holand i Merkel, koji, su, koji nisu htjeli da se Rusija naziva agresorom u slučaju Ukrajine u tijekom minskog procesa. Ne moramo dakle izmišljati to povod što se tiče medija. a e, ako Europska zaklada za demokraciju nema veliki proračun, onda e, ipak e, glavni mediji u EU i Sjedinjenih država imaju svoje vlastite proračune, imaju globalni utjecaj. Ja mislim da primjerice kada se postavlja priča o raseljenim osobama koje umiru u istočnoj Ukrajini e, kako bi e, se stvorio takav utisak da onda moramo vidjeti koje su naše odgovornosti. Evo jedan primjer samo za ciljenu podršku. Tanjuk, e, Srpska agencija za vijesti Tanjuk je morala biti ukinuta ranije ove godine jer nije mogla naći kupca. A e, u isto vrijeme e, novinska agencija Sputnik iz Rusije je pokrenula uslugu na srpsku na srpskom. Zatim primjerice imamo, imamo mjesta poput Republike Srpske ili Sjeverne Mitrovice koji su sada centri za rusku propagandu. Zatim isto tako e, imamo e, priče gdje se potiče na nasilje, kada se kaže da vlasti u Kosovu primjerice ubijaju etničke Srbe na sjeveru Kosova. Vidimo sada da britanski regulatori e, se protive ruskoj propagandi u Njemačkoj postoje E, optužbe koje su podignute protiv novinara koji je iznio onu priču o silovanoj djevojci. E, zatim imamo isto tako i europske sankcije vezane uz neke provokatere u medijima poput Dmitrija Kiseljeva. Mi već imamo zakone na Europi o medijskom integritetu, iako mislim da stručnjaci mogu reći ovdje još i više o tome, poput direktive o audiovidualnim sadržaju. Zašto ne bismo ažurirali to zakonodavstvo, e, povisili to kao prioritet? i potakli provedbu. Mi smo našli načina kako da e, stavljamo ljude u zatvor koji potiču islamsku radikalizaciju, ali odvraćamo pogled kada e, ljudi primjerice potiču na e, mučenje ili na vanjskutska ubojstva u Donbasu. I mi zapravo naši ministri dopuštaju da se izmišljavaju ove priče iz Kremlja. Primjerice, hvala vam i rado ću se slušati vaše pitanja. Hvala vam. A sada gospodin Pomjanovski, mislim da ću čitav život imati problem s ovim eh, imenom. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, Elmar. Evo samo da pokažem kako se naš rad preklapa. Moram reći da je Elmar Bronk Um, sjedi u odboru Europske zaklade za demokraciju. Predsjeda zapravo tim odborom. Tako da, eto, surađujemo na različitim funkcijama. Hvala vam što ste nas pozvali e, na vaš e, odbor. Smatramo da je ovo vrlo važna tema i želimo čestitati gospođi Futingi, zastupnici, na njezinom radu na ovoj temi. Znam da se evropski političari bave velikim brojem tema i drago mi je da je ova tema visoko među vašim prioritetima. najprije bih se ogradio od zbivanja koja, koja su povezana sa EU strateškom komunikacijom i pokušat ću odgovoriti na pitanje koje mi je Andžiju uputio. Ja vjerujem da je strateška komunikacija vrlo važan zadatak za Europsku uniju i za zemlje članice, to je vlade. No u Europskoj zakladi za demokraciju na to gledamo iz jedne druge perspektive, dakle iz demokratskih vrijednosti i temeljnih e, sloboda. Strateška komunikacija i e, temeljne slobode se preklapaju, ali ipak predstavljaju dvije različite perspektive. Europska zaklada za demokraciju e, ne sudjeluje u strateškoj komunikaciji, dakle mi ne proizvodimo nikakav e, sadržaj, niti ne naručujemo ikakav sadržaj. Mi jednostavno doprinosimo izgradnji kapaciteta lokalnih medija kako bi se oni mogli razvijati kao neovisni, e, kao visoko kvalitetni mediji i da mogu djelovati kao kanal za komunikaciju, te kao mehanizam za promicanje i zaštitu demokratskih vrijednosti i temeljnih sloboda. Tako da u tom smislu mi nikada ne dajemo prijedloge što se tiče e, stava uredništva, već smatramo da e, smatramo da moraju e, pratiti vlastiti etički kodeks i istovremeno pružati informacije najbolje što mogu. Kao što već vjerojatno mnogi od vas znaju, a to je spomenuo i predsjednik, Prošle godine je EED koordinirala studiju e, izvedivosti o e, medijima na ruskom jeziku, EAP koja je ostvarena u lipnju 2015. Bio je to poseban projekt za našu zakladu, naručila ju je francuska, e, pardon, nizozemska vlada, shvativši naš položaj kao neutralnog posrednika i veze između vlada i civilnog društva. Projekt je privukao veliku i pažnju i vidljivost. No, morate znati da rad s medijima za nas nije bio ništa novo. Već u proteklih nekoliko godina pomažemo nezavisnim medijima u europskom susjedstvu i na istoku i na jugu. I to je dio naših e, ključnih aktivnosti pružanja potpore civilnom društvu. Krenut ću sa istoka, pokušat ću izraziti najbitnija obilježja koja se pojavljuju iz ruske propagande, a nakon toga ću govoriti nešto o e, jugu i ponuditi na kraju nekoliko preporuka na istoku. Dakle, što danas primjećujemo? To je potpuna dominacija e, glasova iz Kremljena. I to nije novi fenomen, to je rezultat strateški isplanirane i savršeno izvedene državne politike u kojoj su informacije i mediji e, se smatraju i e, alat za političku kontrolu i za kontrolu vanjske politike. Da bi postigao ovu razinu kontrole, Putinu je trebalo oko 12 godina. Spomenut ću tek nekoliko prekretnica u tom projektu. Evo nedavno, 2014. Preuzet je lenta ru to je jedan od najpoznatijih web portala u Rusiji. Zatim, oduzeta je urednička nezavisnost novinama Rija Novosti 2013. I Drugi su se mediji također zatvarali ili stavljali pod ogroman financijski pritisak. To su bili samo neki od koraka. Mnogi su stručnjaci upozoravali na ove e, trendove, no Europa i Zapad su odlučili to zanemariti. Bio je potreban sukob u Ukrajini i aneksacija i pripajanje Krima da se shvati kolika je ruska propaganda. I to je e, trenutak u kojem se sve promijenilo za zapad. No isto tako označio je novi e, poglavlje u odnosu s Kremljom. Do tada e, se Kremlj koristio i socijalnim medijima te online forumima. U tom kontekstu zaklada je počela raditi na svojoj studiji izvedivosti. Cilj je bio utvrditi čitav niz praktičnih rješenja u cilju e, jačanja demokracije, neovacnih i raznolikih medija na ruskom jeziku u zemljama istočnog partnerstva i šire. A bio, dakle, i šire znači Rusija. Na, nalazi e, izvještaja su vam poznati, stoga ću ih e, istaknuti tek nekoliko. Na primjer, izvještaj su potvrdili da e, mediji na ruskom jeziku te njihove publike da su već dugo vremena zanemareni, napušteni, te da u principu ne dobivaju dovoljno e, financija od donora sa zapadu. I zbog toga je Kremlin i uspio to iskoristiti u svoju korist. E, to je, taj uspjeh rezultat dva čimbenika. Prvo je dostupnost i jako puno izvora koja šalju poruke iz Kremlja e, ruskoj publici. E, televizija je medij kojeg je prvi medij, dakle najvažniji u tom polju, nakon toga slijedi mobilni internet, te vijesti i zabava. Ruski kanali e, ciljaju i stranu publiku sa mm, kanalima poput RT, Russia Direct, Russia Beyond, The Headlines, te odnedavno Sputnik. No, E, ruski mediji nisu jedini e, način na koji se ruska stajališta prenose domaćim i zapadnim e, publikama. To se također čini kroz proksi skupine Kremlja, poput think tankova, ruskih državnih novinara ili lobista. To košta jako puno novaca, a učinkovitost izvan Rusije je zapravo ograničena. Zato se mi najviše koncentriramo na, zapravo zato se ovo najviše koncentrira na rusku publiku. Zatim, e, sadržaj zabave je e, visoke proizvodne vrijednosti i e, zapad se s time ne može mjeriti budući da je vrlo atraktivan publikom, publici koja govori ruski zato što se tu prikazuju povijesni filmovi, dokumentarci koji stvaraju dojam nekakve mitke prošlosti, te osjećaj viktimizacije među Rusima i to posebice u Rusiji. Fokus skupine su nam pokazale da su eh, dakle građani, da građane više privlači E, ovakav sadržaj koji se upravlja iz Kremlja zbog dakle emocionalnog e, doživljaja. I jedna stvar je postala vrlo jasna, a to je da propaganda i protupropaganda zato zapravo povećavaju razinu nepovjerenja prema medijima. Evo nekoliko brzih karakteristika zašto je e, sadržaj kojeg promovira Kremlj tako učinkovit E, evo spomenut ću Petera Pomerancova, on nam je pomogao u pripremi izvještaja i on nam je, e, kao i Andrew Redman, skrenuo pažnju na jako puno e, toga. Čime se ovdje bavimo? Kremlj proizvodi jedan paralelni svijet, dakle to je inženjering informacija, manipulacija, iskrivljavanje istine ili stvaranje potpuno alternativnog diskursa koji vodi prema novoj stvarnosti u kojoj je Rusija tvrđala pod e, opsadom i kako bi preživjela mora e, dati svoju punu predanost e, zapovjedniku kako bi se borila protiv zapadne narative demokracije, vladavine prava i liberalnih vrijednosti, Rusija je izgradila vlastitu ideološku e, narativu i legitimitet za rusko natjecanje sa Zapadom. Dakle, taj je izazov na više razina. Naivno je je misliti da e, sve to leži samo u sferi demokracije, vladavine prava i temeljnih vrijednosti. To se dotiče i mnogo širih aspekata života, uključujući i sigurnosnu dimenziju, vojnu sigurnost te sigurnost naših susjeda i našu. Stoga je pogrešno gledati rusku propagandu i manipulaciju medijima u izolaciji. To treba se gledati u jednoj široj perspektivi. Nedavna analiza centra Levada. E, centar Levada je jedan od vodećih institucija u Rusiji koji još uvijek pruža E, nezavisnu analizu e, problema u ruskom društvu. E pa oni pokazuju da je rat sve više prihvaćen kao rješenje na, globalno, na globalne probleme. Ovdje govorimo o srcima i umovima milijuna ljudi koji žive sa nama na istom kontinentu. Ako se to ne smatra e, sigurno ozbiljnom sigurnosnom prijetnjom našem kontinentu, što je onda prijetnja? Upravo zbog e, složene, složenosti, ovog složenosti ovog problema i više razinskog problema, potrebno je osmisliti isti takav odgovor na više razina i tu nema brzih rješenja. Svatko mora imati vlastiti udio i vlastite odgovornosti. Što se tiče naše zaklade, evo da se vratim na našu studiju izvedivosti. Studija je mm, dala čitav niz konkretnih prijedloga i praktičnih rješenja kako bi se osnažila, osnažili demokratski neovisni i raznoliki mediji na ruskom jeziku u zemljama istočnog partnerstva i šire. Na taj način želimo ispraviti e, neravnotežu koju, zbog koje su ti mediji ostali izvan naše pozornosti. Ako to ne učinimo sada, izgubit ćemo još čitavu jednu generaciju e, osoba koje govore ruski, zato što će oni biti izmanipulirani medijima i socijalnom inženjeringu. E, Izvještaj je također preporučio da se povjerenje može vratiti kroz fokus na lokalne vijesti i priče e, koje su važne ljudima za njihove za živote. Praktično, izvještaj je preporučio pristup e, u dvije faze. Prvo da osnažimo postojeće neovisne, slobodne i visoko kvalitetne medije. Oni postoje, to nije potpuno e, opustošen prostor, ali ti su mediji slabi i nemaju dovoljno novaca. Istovremeno treba ulagati u platforme koje će im pomoći da surađuju, koje će ih povezati u e, veće mehanizme i kroz koje će dobiti e, dugoročnu potporu od međunarodnih donora. Jedino će se na taj način ti mediji ojačati i e, na taj će se način pomoći da dođu do šire publike. Dakle, kroz jednu takvu učinkovitu koordinaciju podrške možemo utjecati na te medije i na njihovu praćenost. To naravno može utjecati na mm, kvalitetu novinarstva te na uvođenje pluralizma u Rusiji. Ovdje govorimo o regionalnim centrima za informacije, zatim o e, produktivnom centru koji će podržati talente iz te regije da proizvode ono što oni žele proizvesti. I na kraju govorimo o centrima e, odličnosti koji će pružiti bolje razumijevanje i više ideja za donošenje odluka o financijama kod privatnih medija. E, privatni ulagači možda ne žele ulagati u Rusiju zato što se boje poteškoća i nelojalne konkurencije, ali tamo ipak ima jako puno građana koje koji trebaju dobiti vijesti. Dakle, eto, to su naše preporuke iz našeg izvješća. A dopustite sada da se e, osvrnem na jug, južno susjedstvo. Povećanje propagande Daesha to je paradoks, e, čine da se i oni natječu za pažnju sa ruskom propagandom. To su dva e, odvojena problema sa nekoliko zajedničkih elemenata. Razlike su uglavnom karakteristike aktera. Država sa e, procesom centralnog donošenja odluka kojeg podupire ogroman administrativni sigurnosni aparat, te jedan akter koji nije država i koji djeluje po principu sekte i kulta i na taj način pokušava privući svoje članove. Dakle, metodologija jest e, različita, ali u principu e, vrlo slična načinu djelovanja vjerskih sekti. No, najveća razlika je definitivno učinak ova dva fenomena i to posebice srednjeročno i dugoročno. E, propaganda islamske države je taktička i kao takva ne predstavlja sustavni problem iako to je veliki sigurnosni problem. Istovremeno, ruska propaganda je mnogo opasnija zato što predstavlja strukturni i strateški trendi, trend i to dugoročni. To možemo usporediti kroz jednostavnu usporedbu s brojevima. Ako pogledamo rusku propagandu, to je utjecalo na umove milijuna, milijune ljudi i o tome još uvijek razgovaramo. Ako se 5000, ako daješ uspješno regrutira 5000 osoba koji se bore protiv svih u Siriji ili se presele u e, Europu kako bi organizirali terorističke čelije, onda je to katastrofa za Europsku uniju. Tako da moramo shvatiti koji su razmjeri ovih problema i ne reći da je jedan e, oblik propagande manje važni od drugog. Tako da iz te perspektive koje su naše e, preporuke, to jest koje su preporuke koje čujemo od stručnjaka. Kao prvo, pružiti podršku nezavisnim medijima, to je nešto sa čime moramo nastaviti, moramo ulagati i pružiti što više moguće podrške onim ljudima koji e, znaju tko je njihova publika i znaju kako ih poslužiti. Njima ne trebaju smjernice kad je riječ o liniji uredništva, ali treba im podrška da bi ostali nezavisni. Zatim moramo učiniti jako puno toga kako bismo obrazovali i podigli svijest u društvu, a tu je jako važna komunikacija o temeljnim vrijednostima. Evo ovo je mjesto za stratešku komunikaciju. Te na kraju izložiti one koji daju lažne informacije, lažne stručnjake, javno objaviti tko su oni koji promiču lažne informacije u našem medijskom prostoru. Zato imamo jako puno instrumenata, pravnih instrumenata, etičkih instrumenata i različitih mehanizama, mm, jedan od kojih je i praćenje novca za financiranje takvih medija. Evo ja bih sad ovdje stao i e, veselo ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Ja, Hvala vam gospodine Pomjanovski, ali sada dajem riječ gospodinu Mubamu Šenjiku, on je stručnjak za radikalizaciju, to jest deradikalizaciju u borbi protiv e, terorizma i nasilja. Osim toga, on je sada na doktoratu e, sveučilišta Liverpool, dakle na psihologiji, objavio je nekoliko knjiga, sa 19 godina putovao je u Indiju i Pakistan, tamo se e, radikalizirao No, nakon napada 11. rujna, napadi su ga zapravo prisilili da promijeni e, mišljenje. Nakon toga je proveo nekoliko godina u Siriji, studirao e, islamske studije, potpuno je deradikaliziran, ocelio se e, u Kanadu 2004. i od tada je postao obavještajac u kanadskoj tajnoj službi. Hvala vam lijepo. Čast mi je što se mogu obratiti parlamentu u Briselu. Nakon mog obavještajnog rada, radio sam dvije godine e, na terenu u velikom broju slučajeva infiltracije online infiltracije isto tako infiltracije na terenu. Nakon toga provao sam četiri godine na sudu dajući javna svjedočanstva. 2010. kada je sudski slučaj završen, prebacio sam se na Twitter i Facebook. Ondje sam vidio da postoji velik broj mladih koji raspravljaju pitanja vezana uz vjeru i događaje u svijetu. Rati Sirije 2010. već počeo, arapsko proljeće 2011. 12 i mladi su raspravljali o tome da pođu u Siriju boriti se i to je postalo prilično često. Polako sam uvidio kako se online formira ta mladež Isisa i 2012. 13. 14. i većim dijelom 2015. E, izravno sam se uključio u rad e, sa ovim mladima zainteresiranima za ISIS gotovo svakodnevno. Imao sam cijeli niz e, pristupa koji su bili smjereni protiv ovih aktivnosti koji mi se činio korisnim i činilo mi se da to uspijem provesti na mladima da ću vidjeti što funkcionira, što ne funkcionira. Tada sam također sve više e, počeo doznavati o konferencijama koje su zadržavale o pitanju radikalizacije, o velikom broju stručnjaka koji činilo se od nikuda dolaze i bave se ovim temama i slušao sam ih kako bih vidio koliko su učinkoviti njihovi načini komunikacije usmjereni toj mladeži koja je bila u opasnosti. Moj pristup je prije svega bio korištenje islamskih izvora kako bi se borio protiv propagande Daesha. Jedna od stvari u kojoj je Daesh vrlo dobar je odabiranje pojedinih stihova iz Kurana i korištenje u svoju svrhu. Dakle, vezivanje toga u vrlo sofisticirane medijske pakete, a mladi ljudi koji gledaju te videe, slušaju pjesme, za njih to postaje vrlo, vrlo učinkovit mehanizam za rekrutiranje. Ono što sam ja eh, kako sam ja to nazvao, je TIX, teroristi u islamskim kostimima, teroristi prerušeni u islamska odjeću. Jedan stvari koje sam otkrio je da taj pristup funkcionira. Uspio sam izravno e, doći u kontakt sa mladežima e, ISIS-a, Al-Kaide, čak članovima i mogu sam razgovarati s njima na jeziku na kojem oni razumiju i koristiti isti Kuran koji su i drugi koristili i argumentirati s njima naprijed natrag. Kada kažemo da je ovo borba ideja, to doista moramo i misliti moramo biti vrlo čvrsti pri svojim vrijednostima i izazvati njihove vrijednosti i njihove argumente. Mogu vam dati dva primjera gdje sam uspio isključiti ljude iz mreže Isisa a Jedna osoba je bila iz Finske, ne toliko daleko od vas. E, bila je e, broj dva među Isusovim računima, a ja sam godinu i pol proveo s tom osobom, razgovarajući, uvjeravajući ga vrlo ljubazno, dajući mu primjere iz Kurana i, također mu nudeći svoje prijateljstvo. I on je napustio skupinu i sada radi protiv te grupe. I na svom profilu također je stavio bivši isisovac, sada antiekstremist. I sam se time bavi. Dakle, on se samostalno aktivirao, tako da ja zapravo koristim iste mehanizme za regrutiranje kao i ISIS protiv isis dakle, pristupim nekoj mlade osobi, objasnim mu koje su ispravne zamisli, ideje i polako promatram kako se ta mlada osoba e, vraća i također započinje argumentaciju sa svojim vlastitim kolegama. Još jedna e, bjelkinja, amerikanka iz SAD-a, e, pokušava da se regrutirati, ja sam bio na Twitteru, uspio sam doći u kontakt sa njom, obratiti joj se, direktno stupiti u kontakt putem Skype-a i hvala Bogu i ona je odustala od pristupanja ovim informacijama u Siriji. Dakle, postoje priča o ispjehu, ali postoje isto tako i neuspjesi. Ne može se spasiti sve. Za neke mlade to je jednostavno smjer u kojem je njihov život krenuo. Treća stvar – privatni sektor, odnosno vlada, ne može e, sama raditi na ovome. Važno je da vlade omoguće sastanke između nevladnih organizacija i privatnih e, organizacija, udruženja koje su spremne uložiti novac, ali ne znaju gdje, ne znaju kome ga dati i ne razumiju koju metodologiju valja upotrijebiti. Dakle, potaknuo bih snažno parlament i vaše zastupnike da olakšaju i sastanke između muslimanskih organizacija, međuvjerskih e, interreligijskih organizacija, što je također vrlo važan aspekt borbe protiv ovoga. Kada daješ vidi da imamo kršćane, židove, ateiste, sve koje jednostavno žele u skladu živjeti zajedno, kad se mobilizira i te glasove, to će biti mnogo učinkovitije od jednog muslimana na Twitteru koji govori ne, ne, ne, Koran kaže drugačije. Što se tiče nekih izazova, najveći izazov, i nadovezat ću se tu na prethodne govornike, je ruska propaganda i korištenje e, antiimigrantske retorike kao oružja. Imamo grupacije poput Pegide koje imaju rusku podršku, čak i neke francuske političare koji traže sredstva od Rusa za svoje političke kampanje. To je veliki politički izazov i stvorit će jednu sljedeću razinu sigurnosne opasnosti za obavještajne službe, jer prije svega moraju pratiti članove Daesha, a nakon toga moraju pratiti tijekove imigracije i ne samo da li se operativci vlače među izbjeglice, već i to da li izbjeglice koji možda nisu radikalizirani e, polako gledaju što se događa, upijaju antiimigrantske poruke što može dovesti do njihove radikalizacije. A treća stvar je nasilje protiv imigranata. Sa zadovoljstvom sam prije par dana vidio da ste u Briselu imali jedan skup protiv mržnje gdje su se pojavili stotine ljudi što, vrlo, e, što je vrlo značajno i što je nešto sa čime se mora nastaviti i propagirati. Također rekao bih što duže Asadov režim dobiva diplomatsko pokriće, E, jučer su e, sa bombama, bačvama ubili desetke ljudi. Dakle, što duže opstaje taj Asadov režim, to duže će redovitni retorika a isis imati svoj temelj. ISIS ljudima objašnjava da smo mi ovdje e, kako bismo se borili protiv Asadova režima, a Asadov režim govori morate nas podržati, inače će to biti ili mi ili teroristi. No ne, istina je u tome da je Asad terorist u Siriji on ima mnogo više godina iskustva u ubojstvu, mučenju, silovanju i ukoliko se ne pozabavimo tim širim kontekstom, tada će kontekst Daješa biti samo jedan simptom većeg problema i neprestano ćemo se vrtiti u krug i nećemo to moći riješiti. Za kraj, što se tiče stranih boraca i njihova povratka, Korištenje bivših ekstremista, općenito govoreći, je vrlo koristan pristup. To je nešto što sigurnosne agencije moraju same zaključiti i znači kako e, se pojedinci možda mogu obratiti školama ili govoriti u džamijama. Ne govorimo o stranim borcama, borcima za ISIS koji su se vratili već od drugima koji su već prije duže vremena otišli, proizvodni su članovi društva i može ih se pokazati kao uzore mladim e, razočaranim muslimanima. No rekao bih da za strane borce koji ponovno žele ući u vaše zemlje, učinite uvjetom ponovnog ulaska i ponovne integracije da javno istupe vezano u svoje aktivnosti, da javno istupe sa svojim aktivnostima usmjerenim protiv isis Vlade mogu ograničeno djelovati, ja blisko surađujem sa vladama, no što se tiče strane odašiljanje poruka skroz do taktičkih pitanja, vlada ima svoju ulogu i potrebno je to odraditi. No nevladine organizacije također imaju vrlo veliku ulogu. Kako bi se mobiliziralo ljude koji su bili ondje, koji su bili aktivni u tome, to će ići biti mnogo korisnije u borbi protiv e, poruka koje odlaza Daesha. Hvala. Gracias, Vamos a ir ahora Hvala vam gospodine Mubin Šeik. Krećemo sada sa raspravama. Najprije ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Hvala vam. Preći ću odmah na pitanja. Zapravo bih želio čuti pojašnjenja neka. Gospodina Retmana sam saslušao, spomenuo je Daily Mail i takvu vrstu kampanje. No, ispričavam se, no ne mislite li da britanska vlada u grubo zapravo provodi istu takvu kampanju. E, nema veze što je njihova kampanja usmjerena pravom cilju. Ako pogledamo kampanju da se ostane u Velikoj Britaniji, pronaći ćete isti oblik e, korupcije, pristupa statistika. Tako da ne bih ograničio takav oblik kampanje samo na jednu ili drugu stranu. Nažalost, moram zaključiti da obje strane, što se britanskog referenduma barem tiče, e, čine iste zločine. Što se rješenja tiče, stekao sam dojam da ćemo na neki način morati ponovno izumiti nove medije, no mediji su već tu, već ih imamo, pa me zanima ne mislite li da je možda dio rješenja, odnosno dio problema prije svega, činjenica što glavni mainstream mediji u Europi i SAD-u ne govore uvijek istinu, ne iznose uvijek javno imena i često nevoljko govore istinu i imenuju osobe. Ne mislite li da se doista mnogo, o mnogo toga ne izvješćuje ili premalo izvješćuje što se primjerice tiče Rusije? Velik dio vijesti koje se tiče Rusije su samo zbog toga što je predsjednik Putin nešto rekao ili nije rekao. Velik dio izvještavanja o ISIS-u žrtva je onoga što možemo nazvati pornografijom nasilja. I samo to. Za kraj, nisam čuo da se spomenulo, kada govorimo o ruskoj propagandi i njihovim dijelima. Nisam čuo da se spominju kupovine medija putem posrednika koristeći medijski novac, osobito u istočnoj Europi, što više nije e, nešto za odbaciti. To bih želio čuti od vas. Hvala. Zastupnik Ven. Za početak, jedan od odgovornosti, ja sam bio novinar 40 godina, neki način još sam uvijek i žao mi što sam e, na podi ostao bez svog sparing partnera, gospodin Brok je otišao. No bilo je zanimljivo čuti njegovu početnu observaciju, to je bila analogija Vjetnama. I zanima me zapravo, pitam se, koja je bila ta pouka što se tiče vjetnamskog rada i medija? Ja mislim da je pouka bila ta da je istina na kraju pobjedila. Mm, da su neavisni mediji razotkrili zlodila koje je SAD počinio i dugoročno gledano da su pokazali da se ovaj rat ne može pobijediti, dobiti. Vjetnamski rat također se odvijao u jednom potpuno drugačijem medijskom pezažu usporedbi sa onim danas. Danas pada gledanost, broj prodanih primjeraka, tiskovina, socijalni mediji također onda nisu postojali. A filmovi o vjetnamskom ratu najprije su bili slani u Japan, dakle, dokumentarci iz Vjetnama preko Japana slani u e, SAD. Dakle, trebalo barem dva dana da do ondje dođu. Prije nego što odlučimo što učiniti s ovim složenim pitanjem, prije svega bismo trebali otkriti kakav utjecaj zapravo e, ruska ofenzivna propaganda doista ima. Koliko ljudi doista prati redovito ruske vijesti u zemljama koje ili imaju nekakve ruske medije ili kakve ruske manjine kojima je upućena ruska propaganda. Također možemo postaviti pitanje želimo li ponovno na još jednom frontu medijskom otvoriti hladni rat sa Rusijom. Kada je gospodin Retman spomenuo da jedan od razloga iz kojih je izgubljen iz europske perspektive izgubljen nizozemski referendum, ruska propaganda koju su ljudi pratili, nije mi potrebna ruska propaganda kako bih shvatio da je Ukrajina stvarno korumpirana zemlja. To je nešto što Europska unija kaže u svakom svom izvješću koje objavi. To nije ruska propaganda. Nažalost, to je činjenica i to već velik broj godine. Za kraj, također bih e, malo rasvjetlio jedan sličan događaj koji baš nije e, funkcionirao, a to je Al Jazeera SAD Dakle, uz velika očekivanja i pozdrave stvorenje i počeo se emitirati ovaj kanal u kolovozu 2013. sa misijom da se objektivno stalište arapskog svijeta predstavi sukoba na Bliskom istoku, ali da se drugačije prikaze događaj u SAD-u i ostatku svijeta. Kroz 11 dana Al Jazeera je zatvorena. Milijuni dolara i talenti su protraćeni. Dakle, mislim da doista moramo biti oprezni s našim željama. Hvala, sada rećemo gospodinu Ostrovićus. Hvala. Prije svega, započeli smo na odboru AFED sa detaljnim raspravama o propagandi, ispiranju mozgova, informacijskom ratu, što doista cijenim. I zapravo smo se već ranije trebali pozabaviti s time, na bolje ikad nego nikad. Sada mislim da moramo uložiti što je više moguće kako bismo e, iskoristili izvješće gospođe Fotige što je više moguće, osobito kada govorimo o praktičnom učinku. Društvo kad kada nazivamo e, informacijskim društvom i gotovo individualno možemo određivati pristup kakvim informacijama želimo imati. Tako da teško centraliziranim izvorima e, nametnuti pojedinu dimenziju. Osobe su često slobodnije, imaju mnogo bolji pristup e, informacijama prema određenim kriterijima i zapravo Vjerujem da nas ova rasprava dovodi do nečeg novog, nečega što ćemo moći iskoristiti kada dođemo do konkretnih odluka. Prije svega, dakle, trebali bismo shvatiti da e, rat informacijama i ispiranje mozga e, se razlikuje. Ne govorimo ovdje o fizičkoj šteti. Vremenski okvir takve štete koja se nanosi ljudima, nanoseći pojedine okvire za razmišljanja, e, ljudi su poprilično spori u promjeni e, svojih paradigmi, a lakše mijenjaju stil života. Tako da Mislim da se ovdje radi o nečem u kontekstu generacija. I nisam osobito optimističan što se tiče e, ruskog društva i zaključka da postputinsko društvo da je to nešto što ćemo moći promijeniti u nekom određenom broju godina. Ispiranje mozgova e, ostavit će trag na društvu duže vremena i to moramo imati na umu. Moje pitanje, vjerojatno svim panelistima, osobito našem panelistu iz Kanade, rekao bih da ako uspoređujemo daješ, daješ ISIS i rusku propagandu te pristup američkom društvu, koja od te dvije je uspješnija? Mogu ih usporediti, obje su agresivne, vrlo agresivne, imaju konkretne cilje, nisu bezazlene. I mislim da ih mogu usporediti jer zapravo ne znam koja je opasnija. Obje se temelje na pojedinim ideologijama. Ruska propaganda temelji se na državnoj ideologiji, dobro je plaćena, dobre sve resurse zapravo ima na raspolaganju, čak i one političke. No i dalje se pitam koja nanosi e, veću štetu društvima, osobito onom u SAD-u. A europskim panelistima bih uputio pitanje o praktičnim odlukama audiovizualna direktiva bi mogla biti tu naš, naš cilj e, razgovora, jer zanima me ako možete biti malo precizniji koje sastavne dijelove toga i na koji način biste preporučili da se izmijeni i e, kako biste to učinili da to možete. Hvala gospodine Ostrevićus, a sada ću dati riječ samome sebi. Kao zastupnik Ujedinjene ljevice želim najprije čestitati svima zato što ste jako dobro govorili protiv ruske propagande. Odlično. Čuli smo vrlo uh, odličnu i savršenu i klasičnu definiciju. Pojednostavljena istina sa gotovo bojnim vokabularom. Mislim da ste dali poprilično klasičnu definiciju. Stigli smo čak i do drugog svjetskog rata. Dakle, velik primjer propaganda bile su i SAD u ratu u Iraku, širenjem krivih informacija, laganjem, stvaranjem, to jest izmišljanjem izvora, ometanjem e, glasova drugih novinara, ispričavajući da se njihovi glasovi čuju. O tome se e, ništa ne govori, a to je ogromna e, propaganda SAD-a protiv cijelog svijeta. A tu je zapravo krenula i destabilizacija cijelog Bliskog istoka. A da ne govorim o korištenju rata četvrte generacije u tom propagandi. To je definirala nekolicina e, dužnosnika iz SAD-a vrlo interesantne. Vrlo interesantno. A da čujemo druge primjere. Kad je reč o sigurnosti i obrani, govorilo se o pokretnim krematorijima u kojima su ruski barbari e, ubijali svoje e, vojnike. To nije propaganda. Ili propaganda koalicije protiv Daesha. 60 zemalja, već dulje od godinu dana, bombardira takozvanu islamsku državu, a bez ikakvog napretka na terenu. To je također propaganda. I ovo što ste usporedili Rusiju sa Daješom, to je uvreda. Rusija je zemlja, država koja je članica UN-a. Rusija je članica UN-a, potpisala međunarodne ugovore i poštuje odnose sa Europskom unijom. A vi ih ovdje uspoređujete sa e, terorističkom skupinom koje uh, obezglavljuje, koristi kemijske, e, kemijska oružja i ubija. Ja sam također jako dugo radio u medijima i bio kao novinar kada sam govorio na sastanku kada sam pratio sastanke u ovalnom uredu na kojima se donose i potpisuju izvansudske sudske odluke, pa a što to nije propaganda? Ono što se dogodilo u Ukrajini bila je, bio je državni udar e, pod podrškom ljudi koje mi svi znamo. I što želite da vam kažem? Moja zemlja to na sreću ne priznaje. Ali to je bila operacija da se stvori jedna umjetna država u kojoj je baza SAD-a i kojoj se podržavaju terorističke skupine, trgovci oružjem, trgovci drogom i trgovci ljudskim organima, kao što je rekla i Karla Del Ponte, valjda i ona iz Rusije, iako je radila na Međunarodnom kaznenom sudu. A eto, tako se može gledati propaganda. I što će misliti jedan novinar o tome? Napada se pluralizam medija. Naravno treba imati ne samo vladine medije, već i dakle neovisne medije. Ja čitam Sputnik, CNN i Fox. I ne morate nam Mm, vi predstavljati što znači novinarski rad pod uh, uh, vojnom perspektivom, iz jedne vojne perspektive. A sada gospodin Schaufhauser. Kao prvo bih htio zahvaliti predsjedniku, to je predsjedavajućem na onom što je rekao, to u potpunosti podržavam. I ne događa se često da imamo predsjedavajućeg koji je pomalo subrezivan u tome što jednostavno kaže istinu. Ja ću se osvrnuti na ono što ste rekli. Želim reći da sam naviknut na propagandu, ali ovdje mislim stvarno smo dosegli vrhunac. Kao prvo gospodine Retman, u ime demokracije i ja ću vam predstaviti sada vašu logiku, gospodine Retmane. U ime logike vi kažete da ste protiv referenduma posebice u Nizozemskoj, a vjerojatno ste i protiv referenduma u Francuskoj ili u Danskoj, u ime demokracije, gospodine Retmane, vi kažete da ste protiv Izraela, što je kao slučajno jedina demokratska država koja osim toga integrira 20% arapskog stanovništva u svojoj državi. U ime demokracije vi ste znači protiv naroda i protiv sistema koji dopuštaju demokraciji da funkcionira. Eto, to je lijep primjer propagande. Druga laž. Govorite o anketi, o Krimu. Ta anketa je američka anketa koju je napravio Galup. Žao mi je, pogledajte činjenice. ako želite, ja ću vam prosjediti tu anketu. Zatim, što je to propaganda? Dopustim mi da vam kažem sažeto što je propaganda. Ja se ne slažem s onime što ću reći, ali evo, to je primjerice propaganda. Vi ste protiv demokracije, pa bih ja mogao vama reći da ste fašist, budući da ste protiv Izraela, bih vam mogao reći da ste antisemit budući da ste za propagandu jer ne želite analizirati vašu vlastitu propagandu, a vi ukazujete na propagandu drugih, ja bih mogao reći da ste vrhovni propagandist. Dakle, da sam ja stvarni propagandist, ja bih vam rekao da ste fašist, antisemit i vođa propagande. Kao drugo, gospodine Pomjanovski. Da vas podsjetim na to da je general de Gaulle sa ORTF-om imenovao izravno direktore jednih medija. A to je u to vrijeme bio jedini televizijski program. Mislite li da je general de Gaulle bio fašist, on koji je spasio institucije i demokraciju? Zašto želite da kada su mediji u još goroj situaciji u oporbi, u rukama kapitalista s kojima se manipulira, s kojom manipuliraju oligarci Zašto želite da je to, zašto kažete da je to više demokratsko? Zašto mislite da je ta propaganda bolja nego ona koja se tiče legitimne vlade koja također ima pravo izraziti svoj vlastiti stav pomoću medija, barem jednih medija koji održavaju njihovo mišljenje. Evo, to je onaj problem s kojim je suočena Poljska. Zatim, što se tiče trustova mozgova i vaših optužbi protiv Rusije, mogu vam govoriti o američkim trustovima mozgova koji imaju još i više finanskih sredstava. Što se tiče e, mitske prošlosti, tu bih vam mogao govoriti o kaubojima i o načinima na koje svi američki filmovi naglašavaju veličinu i važnost e, Amerike koja uvijek pobjeđuje. Zatim, mogao bih vam govoriti o sigurnosnim problemima NATO saveza i o napetostima koje vladaju u toj organizaciji. Poslušajte gospodina Bredlova, koji govori na vrlo napet način i ratovoran način, to nije jako ozbiljno, sve to nije jako ozbiljno. Što se tiče terorizma, terorista u muslimanskoj odjeći, ja se slažem s vama da ne bi trebali pomiješati te dvije stvari, tu se slažem, ali ipak moramo reći da imamo e, islamski fundamentalizam koje podržava Saudijska Arabija, muslimanska braća, Katar, Zar nije Zapad možda bio u krivu kada smo sklopili savezništvo upravo sa onima koji imaju ekstremističku i fundamentalističku viziju islama? da nema veze između islama i islamizma. Mislim, ja sam francuz, ja Šalu Martelu dugujem svoju kulturu koji je izgnao muslimane i moram reći da svugdje gdje je bilo većinsko kršćansko osamništvo, da, su, da ih je tamo islam E, iskorijenio, to je činjenica. Ja sam povjesničar religija i kako mi možete reći da u tom sustavu postoji tolerancija. Evo, ovo su jednostavno činjenice koje ja konstatiram, ali naravno uz to moram reći da, evo zaključit ću, vezano uz e, to što vi spajate Daješ i Rusiju. Mislim, tu stvarno prelazite sve granice. Uopće se ne sramite toga kada se predete takvim ekscesima. Dakle, mislim da su skandalozne te riječi svih triju naših stručnjaka i da je to doista neprimjereno da čujemo takve glasove u jednom parlamentu koji se navodno bori za građane i za opće dobro. Hvala gospodine Schaffhauser ja sam ranije govorio kao zastupnik, a ne kao predsjedavajući. Ja kao predsjedavajući sada moram paziti da se poštuju pravila vođenja sastanka. Dobro, sada su govorili svi predstavnici klubova. Sada smo ulazimo u drugi krug, da ćemo svakome e, tri minute i prvi riječ ima gospodine Pitideos. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Mi znamo da je pranda jedno od najsnažnijih e, oružja kojih se već od antike koristi, dakle ne samo za ratove, za stranke, već i druge organizirane skupine koriste propagandu. Dakle, osobe zapravo koje zastupaju različite interese. U međuvremenu je propaganda postala prava znanost. Mislim, i reklame su oblik propagande. U demokratskim državama je teško nositi se s propagandom zato što imamo slobodu mišljenja. Imamo mnoštvo različitih medija. I ako onda netko želi napasti europska društva, onda to može zapravo vrlo jednostavno učiniti. Ali mi možemo zaštititi naša društva protiv propagande iz bilo kojih izvora, ali u tu svrhu moramo promijeniti određen broj taktika i trebamo poštivati određena načela. prvo načelo je to da svaka država članica treba reći vlastitim građanima istinu kako ne bismo završili u istoj kategoriji sa onim državama koje vrše propagandu. I e, s onima koji zastupaju samo različite interesne skupine. To je strategija koja bi mogla biti uspješna u totalitarnom režimu, ali ne u slobodnoj državi. Tu građani mogu sami razlučiti istinu i laž a propaganda se može jednostavno pobiti e, pomoću stvarnih događaja i činjenica o tome. Jedan drugi aspekt kojeg trebamo imati na umu je to da ne treba doći do demonizacije protivnika. Dakle, protivnika ne možemo nazvati apsolutnim zlom. To vidimo kada se radi o Rusiji ili o Putinu ili kada se govori o Asadu u Siriji. Dakle, on je onda zlikovaca, svi ostali su anđeli i dobri. Dakle, moramo jednostavno znati da tome nije tako. Sve su to ljudi i nitko nije nevin. I kad, kad je naravno još situacija otežena u tim državama zato što nemaju svi pristup informacijama. Još jedan drugi usporediv primjer tiče se toga da ne trebamo pocenjivati našeg neprijatelja, primjerice ISIS. Tu postoje mnoštvo potresnih slika, um, primjerice ljudi koje je ISIS ubio i druga sramotna dijela isis Zbog toga se ljudi boje njih i onda se zapravo neprijatelj precijeni, a trebamo imati pravilne informacije i o tom neprijatelju, kako ne bismo ga niti pocijenili, niti precijenili. Osim toga, moramo na humani način izvještavati sa empatijom i sa simpatijom. Primjerice, kada obeshrabrimo naše mlade zbog nezaposlenosti, kada e, izbacujemo ljude iz stanova, onda ne možemo niti računati da protivnička kampanja neće naići na dobar odaziv u našim društvima. Gospodin Kelem, hvala. Želim zahvaliti svim govornicima na tome što su podijelili s nama njihovo važno iskustvo. Ja sam mnoštvo godina živio pod sovjetskom propagandom u Sovjetskom savezu da budem iskren. Tehnike i taktike su nekoć bile iste. Iskrivljavanje istine, manipuliranje s javnim mnjenjem, ali sada imamo jedno, jedno novo područje primjere za propagandu, nove tehnike, imamo socijalne medije s kojim se može svakoga dostići i to je doista rizično i opasno. Postavlja se jedno pitanje kvaliteta javne rasprave ovisi o istini. Dakle, pati od falsifikacije istine. Mislim da je to dosta osjetljivo pitanje, kao što smo upravo malo prije čuli. U raspravi uvijek sudjeluju emocije, a emocije mm, mogu priznaći iz propagande i kao što smo čuli u govornika, žrtve Daješa su izložene javnom mjenju, a istodobno Asadove žrtve koji su, koje su mnogobrojnije, o njima malo toga znamo. Dakle, tu se radi o e, razlici u osjećajima, o emocijama, a ne o činjenicama ili istini. Stoga, mislim da je najveći problem kada govorimo o istini, jer ja smatram da je istina važna. Istina nas e, oslobođava. Ali, danas postoji to svačanje da je istina nešto relativno, da postoje različite varijante istine. Ja bih vas samo iznio nekoliko ideja vezano za ono što smo čuli. E, posredništvo, uloga posredništva, da se uzročujemo na, na to, da razotkrijemo lažne slučaje. Mislim da je to vrlo važno da podupremo nezavisnost medija, primjerice kada se govori o Rusiji. Nova kaznjeta je nažalost dostupna i na novinskim štandovima i ovdje čak u Europskom parlamentu. I opet mislim da je važno da više pazimo na naše vrijednosti. Koje su naše vrijednosti zapravo? Je li to naš način života ili nešto još više od toga? Da imamo bolji kontinuitet u tome. I završno pitanje koje bih postavio tiče se vašeg mišljenja o mogućim sinergijama između različitih e, agresivnih negativnih propagandi. Mm, njih smo spomenuli ovdje, dakle sve te propagande djeluju na istom prostoru, dakle na socijalnim medijima primjerice. Imaju li one potencijal da prošire pomoću sinergija svoju domenu utjecaja? Hvala vam, a sada gospodin Boštinaru. Hvala vam. jako pozdravljam u raspravu. To nam je potrebno i čak možda i ta rasprava dosta kasno stiže. Jer, evo ono što vidimo danas, to je istina. Bili smo u stanju rata, a mediji su tu sastavni dio tog novog hibridnog ratovanja i to je stvarnost, e, sviđalo se to nam ili ne. Ali prije nego što prijeđem na moja tri kratka pitanja, ja bih rekao da nekako postoji proces gdje različiti dionici pomoću Rusije i Daesha izgrađuju istinski peti stup unutar naših društava, unutar naših država članica sa ciljem da se u potpunosti uklonili razvodni jedinstvo naše unije, naših transatlantskih odnosa i da onda ostanemo frustrirani i izolirani i da tako nas se mnogo lakše može kontrolirati ili pobjediti. I sjećam se što je rekao Churchill o Chamberlainu nakon dogovora iz Minhena. Nikad ne bismo trebali zaboraviti što je on rekao o Chamberlainu i o toj iluziji da pomoću eh, mjera pomirenja se Europa može spasiti ili zaštititi. Jer su dogovori iz Minhena u stvarnosti samo pripremili nacističku Njemačku Eh, da postane dakle ono što na kraju postala i to je na posljedku zahtijevalo veliko savezništvo eh, uz velik ljudski trošak, to je trošak za čovječanstvo. To ne bismo trebali zaboraviti jer naš, mm, naša sposobnost da živimo više ili manje na zapadu nije dovoljna za bilo kojeg europskog građana kada govorimo o Rusiji ili kada govorimo o Daješu. i jasno je da ovdje postoje mnoge sličnosti. Imam tri pitanja kao prvo. Kako možemo kriminalizirati one internetske stranice koje to je ona mjesta koja su odgovorna za radikalizaciju i za novačenje. To je osjetljivo pitanje u nekim državama članicama poput Francuske, dakle kako da legalno djelujemo, kako bismo se borili protiv tog jako perverznog mehanizma kao drugo, koja je uloga za samoproglašene imane, kada znamo da mm, se jedan dio radikalizacije i novačenja unutar tog procesa odvija u onim društvama, u onim državama članicama gdje postoje takozvani samoproglašeni mani. I na posljedku, što se tiče financiranja, medijskog financiranja, financiranja udruga civilnog društva, financiranja stranaka, kada znamo da je cilj da se napravi taj peti stup pomoću različitih alata u našim društvima. Hvala. I na kraju, za kraj rasprave rećemo gospodin Panceri. Evo, imam dvije kratke primjedbe i pitanja. Prvo, htio sam bolje shvatiti da li u ovoj analizi možemo uključiti i propagandu sa reklamama. Ja znam da postoje velike razlike između e, medija za komunikaciju. Na primjer, propaganda određenih e, režima i danas predstavlja e, neku vrstu prodaje proizvoda. Bilo da je to e, politički proizvod ili nekakav drugi proizvod. Stoga sam htio vidjeti da li u ovoj analizi da li se vodilo računa i o tome, o toj vezi, sve većoj vezi između propagande i e, promocije. Drugi komentar. Malo se čak bih se i nasmio na ovu raspravu, zato što pokušaj da se u svoju korist iskoriste e, ponašanja ostalih subjekata, tako nešto je već postojalo u pet, petom stoljeću prije Krista su se e, Platon je napao one koji su bili vrlo vješti u e, držanju govora. Platon je govorio da je E, najveći politički uspjeh će ostvariti onaj koji ne ide prema uspjehu već i prema dobrom. Stoga, tema kako mi gradimo te e, antipode i to posebice u modernim društvima. I s ovom velikom propagandom kako ćemo stvoriti kritičko razmišljanje društva. Zato što mogućnost razlikovanja između propagande koja utječe na javnost i propagandu koja se odbacuje, to e, uvijek ovisi o, o tome koliko netko može kritički razmišljati. Htio bih od vas čuti što onda učinimo kako bismo potaknuli kritičko razmišljanje i kako bismo potaknuli subjekte da razlikuju zato što e, to je zapravo najbitnija tema jer bez moći razlikovanja onoga što je bitno prodaje se sve eto htio sam nekoliko pojašnjenja e, u tom smislu hvala vam gospodine panceri a sada ćemo čuti naše paneliste, dat ću vam po pet minuta svakome. Eto, ako možete dati um, jedan vaš sažetak. Najprije riječ ima gospodin uh, Andrew Redman. hello again. Thank you, thank you for giving me the floor again. La... Ahora tiene la palabra el señor Jerzy Pomjanovski. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Jerzy Pomjanovski. Hvala vam. Da, gospodin Žanuk Schaffhauser je već otišao, pa neću mu se obratiti. Only on the other questions that I heard that... A što se tiče ostalih pitanja, ja sam definitivno napravio vrlo jasnu razliku između ruske propagande i Daesha u mojem izlaganju. Rekao sam da postoji vrlo malo zajedničkih elemenata i ono što sam zapravo pokušavao reći jest da moramo mm, pronaći odgovarajući omjer te e, potrebne alate i e, različite načine kako riješiti te probleme. No, ono što im je zajedničko jeste da utječu na nas i to je nešto čemu moramo voditi računa. Druga stvar o praćenju kupovine medija od strane posrednika u istočnoj Europi. E, s time se slažem i to sam spomenuo na kraju svojega izlaganja. Rekao sam da je to jedan od instrumenta kojeg bismo trebali aktivno iskoristiti i e, otkriti e, netransparentne, e, skrivene, skriven tok novca kroz posredničke e, tvrtke kojima nije cilj stvarno tržišno natjecanje, već koji služe ostvarenju određenih strateških ciljeva. Zbog toga to traži našu pozornost i vrlo opreznu analizu. To je ono što sam ja predložio. Evo jedan primjer. Ovdje nije riječ o EU, već o Ukrajini. Recimo imam, tamo postoji jedan komercijalni kanal uh, oligarha Firtaža koji je uhićen i taj kanal je djelomice u vlasništvu uh, ruskog glavnog kanala. ako te informacije pokušate pronaći preko interneta, to nije baš tako jednostavno. Stoga bismo mi u Europskoj uniji, time se i bavi naš odjel, trebali bismo insistirati na transparentnosti kad je riječ o financiranju i kad je riječ o vlasništvu medija. Ako razmislimo o tome što bismo još mogli učiniti, tu bih se mogao osvrnuti na komentare gospodina Bocinarua kako da kaznimo web stranice koje se bave e, regrutacijom, kako se nositi sa radikalnim imamima koji se promiču putem interneta, te definirati jasna pravila za financiranje tih web stranica i portale. Ja nisam baš stručnjak o toj e, direktivi, znam da to nije jednostavan zadatak, ali kad govorimo o stručnjacima, znam da se jako puno spominju e, adekvatni instrumenti kada novinarstvo prijeđe tanku crvenu liniju e, i prijeđe u kazneno djelo i kada se prekrše etički kodeksi. O tome bismo također trebali voditi raspravu i stvoriti vrlo jasnu e, liniju razdjelnicu što je prihvatljivo, a što nije. To bi pomoglo. A pomoglo bi i da povedemo raspravu o tome u kojim se medijima može koristiti, e, mogu koristiti javna sredstva. To je također e, važan dio rasprave. Je li propaganda od uvijek postojala ili ne? Pa to je vrlo jednostavna tema. Naravno, kada ljudi razgovaraju, međusobno pokušavaju utjecati e, jedne na druge. I gospodinu Panceriju želim reći, postoji samo jedan odgovor i jedan je lijek. A Naziv tog lijeka je ravnoteža u politici, u medijima i tako dalje. Ako imamo ravnotežu, ako imam izbora, ako me nitko ne ograničava da odaberem ovu ili onu postaju, ako želim slušati Sputnik ili Fox u isto vrijeme, ja ne slušam jedno ni drugo, ali nema veze, to je e, naš izbor što želimo slušati i mi imamo taj izbor. Ako odemo u Moskvu, naši <clears throat> naše su mogućnosti ograničene i tu počinju probleme zato što nemamo jednake prilike i jednake mogućnosti. Ako gospodin Jean-Luc želi osnovati kanal i imenovati direktora tog kanala u Moskvi, jamčim vam da to neće biti jednostavno, osim ako vaš urednički stav nije ovakav kakav ste ga e, predstavili ovdje. To nije tržište na kojem vladaju pravila tržišnog natjecanja. Tu se različiti akteri ne tretiraju na jednaki način. To znači da ne postoji ravnoteža i to znači da se ovdje počinje govoriti o problemima a ne o globalnom fenomenu koji postoji u čovječanstvu već 2,5 tisuće godina. Eto, dotakao sam se najbitnijih tema. Žao mi je što možda nisam e, odgovorio baš na sva pitanja ali spreman sam odgovoriti na vaša pitanja u bilo kojoj drugoj prilici. Hvala vam gospodine Pomjanovski. A sada riječ ima gospodin Mubin Šajk, izvolite. Ja sam mislio da će Europski parlament e, biti zabrinut, no to nije slučaj danas. Što se tiče prvog pitanja, što je gore, to je bila dobra točka ove rasprave. Dakle, je li ruska propaganda ili propaganda Daesha gora? Dakle, treba pogledati posebno deseci milijuna muslimana u Europi i Daesh je uspio regrutirati tek oko pet tisuća. Ako to usporedite sa desecima tisuća ljudi koji idu prema, da ne kažem fašizmu, ali autorite, autori, autoritarizmu kojeg potiče ruska propaganda, onda ćete ići analizirati kakva je tu veza sa nasiljem. I vidjet ćete da to ovisi e, o tome na koji način e, ti akteri mobiliziraju svoje aktere. E, ISIS to čini sa simpatizerima u Europi, šalje opće poruke da ih zadrži dakle, u svom krugu, no postoje i aktivisti koji izlaze na ulicu i ili prosvjeduju na vrlo nenasilan način ili čak na nasilan način. Na možete imati mm, prosvjede e, protiv imigranata, to su ljudi koji su došli na e, memorial u Briselu, prekinuli postupak, zastrašivali ljude, policija morala e, reagirati i držati ih podalje uz pomoć vodenih topova. To ćete vidjeti i to je i svrha propagande potaknuti ljude na djelovanje. Stoga neću pokušati odgovoriti koja je propaganda između ove dvije gore, gora. Na strateškoj razini eh, je definitivno ruska propaganda govora. Oni žele razbiti Europsku uniju i oni vrlo veselo koriste ovu izbjegličku krizu protiv Evropske unije. Oni podržavaju Asadov režim, a Asadov režim je odgovoran za ogromno preseljenje i za cijeli ovaj izbjeglički val, tako da to ide u njihovu korist. A taktički je gori ISIS. Oni su ti koji govore ljudima odite na ulice i odrubite ljudima glave. Rusi to ne govore, bar ne za sada. Mislim da ni neće. Ali eto, ovdje vidite razliku između strateškog i taktičnog. Gospodin koji govori o problemima Bliskog istoka, Saudijske Arabije i Katara ne griješi. To jesu društva kojima je itekako potrebna promjena. No moramo znati da promjene ne dolaze preko noći i promjene se ne mogu prisiliti izvana. Zato smatram da mm, napori iznutra da će uspjeti, da će trebati vremena, ali da će uspjeti i tražit će naravno ulaganja. Što se tiče e, nasilja, neki od govornika su bili vrlo pretočni kada su rekli ja živim u Kanadi, mi konzumiramo američku mediju, američke medije i američku propagandu. Uvijek se prikazuju kao da su oni heroji, a vaši su neprijatelji neprijatelji i uvijek se opisuju na najgori mogući način. Istina je, propaganda se koristi već stoljećima od strane vjerskih skupina, nasilnika, bilo kakvih skupina, ekonomskih skupina, protiv drugih političkih skupina i tako dalje. Zato sam govorio o tome da moramo ustati u obranu e, naših vrijednosti, jer to je borba. U svakoj borbi jedna strana udara, pa druga strana udara, imamo obranu. To je borba. Ide naprijed i natrag. Propagandu nećemo nikada iskorijeniti baš kao što kriminalizacija web stranica, to ne možete učiniti na internetu danas u ovom dobu. Ja se sjećam jedne rasprave kada se Ujedinjeno kraljevstvo borilo protiv Ire. E, mogli ste reći novinarima nemojte to objaviti. E, to danas sa internetom ne možete učiniti. Svaka tradicionalna i netradicionalna organizacija svi traže e, pozornost, svi traže sljedeću ekskluzivu, sljedeću prijelomnu vijest. Najbolje što možete učiniti sa tim e, web stranicama jest pratiti ih, e, pratiti promet, što se događa. Obavištajci će to znati. Oni će primijetiti da se netko pojavljuje na ovoj web stranici, a isto tako će vidjeti da se IP adresa pojavljuje na nekom drugom čatu gdje razgovara sa drugim operativcima. Dakle, to je alat za istrangu i to se može pratiti, ali te web stranice nećete moći nikada zabraniti. Oni će jednostavno otvoriti novu, e, na novom serveru u, nekoj drugoj zemlji. To već i rade i zbog toga su e, toliko dugo i opstali. A što se tiče imama, to sam ostavio za kraj. Ne želim govoriti o slobodi govora. No, naravno, svi znamo da postoji trenutak u kojem nešto postaje govor mržnje, bilo da je to antisemitizam ili govor protiv muslimana. Mržnja je uvijek mržnja. A si koji to čine, i ja sam se Jednom sam e, čitao o tom jednom radikalnom imamu u Briselu koji radikalizira mladiće i podučava ih određenu ideologiju koja aktivira ljude, koja ih potiče na djelovanje. A onda mi čitamo o njima, čitamo o tom imamu i čitamo o tim mladićima koje je on poslao u Siriju. I onda ćemo čitati o tim istim ljudima koji su se onda vratili iz Sirije i počinili napad ili koji su eh, razvili cijelu mrežu Stoga ima smisla zaustaviti takav oblik radikalizacije od samog starta, to poticanje na mržnju ili poticanje na putovanje u Siriju da bi se educirali i istrenirali i onda da ovdje izvrše napade. Moramo biti jasni, sloboda e, govora mora biti konstruktivan dijalog, a ne destruktivan dijalog. Dakle, treba voditi e, razumne razgovore i sa ljudima s kojima se ne slažete, ali prelazite liniju mržnje kada govorite mladima, odite i ubijte nevjernike gdje god ih vidite. To treba zaustaviti. Nadalje, smatram da akademici uvijek mogu... A, govornik je prekinut. Hvala vam, nažalost isteklo vam je vrijeme. Evo još jedna rečenica. Akademici e, i ostali muslimani e, se trebaju protiv njih suprotstaviti. Hvala vam. Hvala našim panelistima, gospodinu Retmanu, gospodinu Pomjanovskom i gospodinu Šaiku. E, imali smo raspravu, ne znam je li bila vrlo mudra, ali svakako je bila vrlo informativna. I sada ću riječ dati gospođi Fotigi e, da iznese zaključne primjedbe. Hvala vam što ste organizirali ovo saslušanje. Mislim da smo stvarno dobili jako puno materijala za razmišljanje i e, materijala za pripremu izvješća. Slažem se sa svojim kolegama da smo o ovome trebali početi vjerojatno ranije razgovarati. U pododboru za obranu smo već organizirali sličnu raspravu o, istom, e, o istoj temi no možda malo više ograničenu. Ovdje smo se pokušali dotaknuti dvije strane strateške komunikacije s kojom se moramo nositi. Jedna se odnosi na e, rusku stratešku komunikaciju, a druga na stvarne probleme koji dolaze iz našeg južnog susjedstva, a to su radikalizacija, strateška komunikacija koju vode strateške islamske organizacije. To se događa, svidjelo se to nama ili ne. Država i nedržavni akteri vrlo često koriste e, slične metode protiv Europske unije. A mi to moramo otkriti, definirati i pokušati pronaći prave e, alate da se protiv toga borimo. Htjela bih zahvaliti Latvijskom predsjedništvu zato što preporuke koje smo dobili od Latvijskog predsjedništva bile su prava prekretnica u definiranju uloge strateške komunikacije i potrebe da se protiv toga borimo mi u Europskoj uniji. Hvala i komisiji na nedavnoj komunikaciji, parlamentu i vijeću. U toj sam komunikaciji pronašla vrlo korisne prijedloge koje ću uzeti u obzir. Posebice pozdravljam primjedbe svojih kolega o potrebi da ocijenimo i onda izmijenimo direktivu o audiovizualnim uslugama. To je vrlo bitno u e, ovom dobu interneta i vrlo sofisticiranih e, alata. Te na samom kraju želim zahvaliti svim panelistima. komentar našeg trećeg panelista o mogućem poticanju mladih koji se vraćaju iz Sirije ili Iraka da javno govore o svojem iskustvu. To je vrlo teško ali mislim da bi to mogao biti pravi korak naprijed. Ostaja, ako ostanu u tišini i ako ih mi budemo samo uh, promatrali, bojim se da ćemo izgubiti priliku da stvarno djelujemo i da stvarno nešto učinimo. I drugo, Slažem se i sa komentarom o Azovom bataljunu. Da, u Ukrajini ima korupcije, no nakon e, dokumenta iz Panama, Paname možda nema smisla stigmatizirati samo jednu zemlju koja se pokušava tek izvući iz teške sovjetske prošlosti i koja to i čini uz našu pomoć. Stoga ja se nadam da će biti uspješna na tom procesu. Hvala vam gospođo Fotiga. Prva razmjena gledišta o ovom izvještaju bit će 24. svibnja. 26. svibnja je rok e, za podnošenje amandmana, a 29. ćemo glasati na odboru za vanjske poslove. Hvala vam. on me reconnaît. bonjour euh, à, tout le monde Hvala vam, dobar dan svima. Zamolili su me da preuzmem predsjedavanje sastanka našeg odbora zato što su predsjednik i svi potpredsjednici odsutni. I stoga eto, sad ćemo raspravljati o Tunisu. Kao prvo imamo studiju politike Europske unije u Tunisu prije i poslije revolucije. Kao odbor smo zatražili izradu te studije i to kao dodatak e, izvješću o kojem ćemo također raspravljati. To je izvješće kojeg priprema naš kolega Kastaldo. Ali prije nego što predam riječ Kastaldu, pozvat ću gospođu Rima Idi e, da nam se pridruži. Ona je profesorica inter, o interventnoj banci i financijskim sustavima na veleučilištu u Monrealu. Također je predsjednica Mediteranske udruge ekonomista te viši znanstveni e, suradnik na Mediteranskom sveučilištu. Eto, ona je ljubozno prihvatila doček nama i predstaviti ovo izvješće koje smo trebali raspraviti na dan napada u Briselu i stoga, gospođo profesorice, zahvaljujem vam što ste sada ovdje i odmah vam predajem riječ, a nakon toga ćemo onda dati riječ gospodinu Kostaldi. Hvala, hvala vam svima. Čast mi je biti ovdje danas s vama kako bih eh, vam penjela nekoliko zaključaka iz naše studije. Nastavit ću na engleskom, budući da je studija zapravo napravljena na engleskom jeziku. Prije svega zahvaljujem odboru što me pozvao na procjenu odnosa između Tunisa i Europske unije prije i nakon revolucije. Također bih spomenula jednu važnu stvar, a to je da danas njih se nalazi na raskrižju. Ne samo da se bori protiv domaćeg terorizma i izvozi ga u druge zemlje, nažalost, za mene, mene kao tu nižanku, teško mi je to reći, dakle, radi se o zemlji koja je predvodila e, revoluciju i potragu za demokracijom, no danas njena, njeni mladi vrlo su razočarani i e, lako postaju pljenom terorističkih organizacija koje tako lako nalaze krhke žrtve e, koje rekrutiraju ne samo putem propagande, kao što smo prije služili, već i putem medijskih i e, vjerskih manipulacija. U stvarnosti to je doista opasnost za malenu zemlju poput Tunisa, zemlju koja je gospodarski e, do revolucije prilično dobro stajala. No, jasno vidimo da gospodarstvo nije dovoljno potrebno imati integriran pristup pri politički, socijalni i gospodarski kako bi zemlja mogla prosperirati i svojim građanima i mladima mogla pružiti potencijalne mogućnosti za dostojanstven život i rad. Kao tu nižanka, to je barem moje moj osobni stav. Vratit ću se sada na studiju i ono što u njoj pokušavamo procijeniti. Pokušavamo vidjeti kako bi u budućnosti trebalo izgledati partnerstvo Europske unije i Tunisa i pokušali smo dakle provesti vlastitu procjenu, ali koristeći konzultancije s nekim dionicima civilnog društva Tunisa i drugim vladinim službenicima i organizacijama. Tunis je među zemljama zemlja od 95. vodeći partner Europske unije od potpisivanja prvog sporazuma o pridruživanju. Zatim smo se pomaknuli u smjeru trgovinskog sporazuma vezno uz industrijske proizvode, prvi sporazum sa Europskom unijom. Dakle, gospodarsko partnerstvo sa Europskom unijom je prilično e, značajno, ali za Europsku uniju ključni je partner Zatim je jedno privilegirano partnerstvo 2012. E, započelo, dakle jedina e, zemlja u ovoj regiji koja tako partnerstvo ima s Europskom unijom. Strateški je također partner za buduće odnose unutar regije ove, ako danas pogledamo od Sirije do Libije i do Maroka, e, gotovo je jedina zemlja koja je u procesu demokratizacije koji doista pušta korijenje, što je dobra stvar, no istodobno otvaraju se i mogućnosti, ali i neki temeljni izazovi ukoliko zemlja nije dovoljno spremna započeti sa ovim dinamičnim procesom. Što to znači? To znači da postoje nesigurnosti, vrlo osnovni rizici kojima se treba upravljati i razmatrati ih vrlo pomno. Što se odnosa s Europskom unijom tiče, u proteklih nekoliko godina e, imamo jedno mobilno partnerstvo sa Marokom i Jordanom za e, suradnju s obje strane sredozemlja, ali radi se na pregovorima o dubokom i sveobuhvatnom e, trgovanskom pregovoru. Dakle, ponovno uz Maroko jedna smo zemlja koja na tome radi. I taj trgovinski sporazum, bez da ulazim u detalje, važno je shvatiti što zapravo znači za zemlju, za zapošljavanje i za e, strukturnu prilagodbu sektora e, koji su za zemlju važni. U par minuta pokušat ću e, proći kroz politike prije revolucije. Važno je dakle shvatiti kako se Europsku uniju u Tunisu poimalo cijeli niz godina u samom društvu. Na temelju procjene koja je provedena, mislim da možemo reći da je to bilo granično na razmjenu interesa u političkim, sociokulturnim, gospodarskoj suradnji uz autokratski režim prethodne, prethodne vlade, odnosno predsjednika. Uz tu suradnju, suradnju sa tom vladom zapravo mogli bismo ju sažeti u tri stvari, sigurnost naspram tišine, trgovina naspram pomoći i korist naspram slobode. To su bile zapravo stvari e, kojima se trgovalo i način na koji se razvijalo partnerstvo između Tunisa i Europske unije do revolucije. Što se sigurnosti naspram tišine tiče, politička suradnja gotovo se isključivo sredotočila na pitanja sigurnosti. U određenoj mjeri postojala je tišina vezano uz slabe reforme, demokratske reforme koje se provodilo, kad kada je čak dolazilo i do pogršanja demokratske situacije. Sjećam se prije parlamenta, prije revolucije, sam govorila da je potrebno imati integriran pristup gospodarski, socijalni, politički i to je bilo dakle prije revolucije, a u stvarnosti bila sam jedna od mnogih koji su se time bavili. Dakle, pristup je najprije bio pozabavimo se gospodarstvom, a politika će slijediti, ali do toga nije došlo i to se jasno pokazalo kada je došlo do revolucije i došlo do raspada socijalnog ugovora između građana s jedne i prethodne vlade s druge strane. S druge strane imali smo trgovina, pitanje trgovine gdje se pružila financijska pomoć, poticala se liberalizacija, otvaranje, no bez realnog sagledavanja implikacija toga na zapošljavanje, na regionalni razvoj i tako dalje. Postoje mnogo regija koje su u lošem položaju u regiji, čak i u Europi imamo takvih regija, no u Tunisu se, su se svi najviše sredotočivali na velika središta, glavne gradove, zanemarujući druge regije, sela, ruralne prostore koji nisu bili dovoljno razvijeni. Onda je nezaposlenost mladih bila godinama dvoznamenkasta i svi to znaju. Što je učinjeno? Ništa. I očito zanemarivali su se aspekti održivog i uključivog gospodarskog razvoja, no velik broj gospodarstvenika, uključujući i mene, e, već neko vrijeme tvrdimo da je nužno imati jedan uravnotežen pristup gospodarskom razvoju gdje svi sudjeluju i svi imaju koristi gospodarskog razvoja. Ne govorimo tu 7-8% postotni gospodarski razvoj, tu se radilo svega 4%, cijeli niz godina prije revolucije, no i dalje moglo se bolje raditi u regijama koje su niz godina, pa čak i do danas, u slabijem položaju. Treća je stvar bila prednosti koristi naspram sloboda. Dakle, usredotočavali smo se u sociokulturnoj suradnji na pitanja upravljanja, zanemarujući političku dimenziju socijalnog razvoja. Socijalni razvoj ključan je za zemlje e, u kontekstu razvoja, osobito u slučajevima gdje većina stanovništva i mladih su nepismeni što znači da je njihova težnja radna mjesta i izgradnja zemlje, no ne postoji socijalnog razvoja u pojedinim regijama, u pojedinim e, džepićima unutar zemlje. Tuniška revolucija 2010. došla je do raspada socijalnog ugovora i troškovi toga bili su izuzetni. Najveći trošak je bilo preljevanje toga na druge zemlje koje su sočene s istim problemima, nezadovoljnim mladima, bez težnji, što je izravna posljedica, nazovimo to lošim upravljanjem, lošom politikom i istodobno legitimizacijom od strane međunarodne zajednice. S revolucijom došlo je do dva procesa. S jedne strane imali smo nesigurnost, s druge strane rizike, demokratizaciju i destabilizaciju. Dakle, dva paralelna procesa, jedan koji je pozitivan, mogao bi se pokrenuti u dobrom smjeru ka demokratskoj zemlji sa demokratskom vladom, no istodobno čimbenici destabilizacije su znatni. Vidimo ih i danas, bilo s desnice ili lijevice, odnosno desne ili lijeve strane. Libija je u ratu, Alžir je daleko od demokratske zemlje, Egipat se kreće unazad. Dakle, važno imati na umu da se radi jedna od malobrojnih zemalja koje žive u nestabilnosti i regionalnim sukobima. To možemo opisati tako da e, prije revolucije radilo se o drživoj nestabilnosti, tu se radilo danima, mjesecima, godinama, jednostavno o nastavku kontrole nad društvom, nad gospodarstvom, a kao što sam rekla, to je bilo značajno s većim e, nejednakošću, nezaposlenošću i socijalnim nezadovoljstvom. Ono što danas, nakon revolucije imamo, a unutar tog procesa demokratizacije i destabilizacije, e, nestabilna održivost. Dakle, održivost za samu zemlju danas je nestabilna. A zbog čega? Koji su faktori Naravno imamo sudjelovanje i zastupljenost mnogih niša društva koji su uključeni u izradu politika. Svi bi željeli utjecati na to. Dakle, došlo je do kako, da kako je do uključivanja islamističkih stranaka koje su godinama bile isključene. U trenutku kada su dobile mogućnost preuzeti vlast, znamo točno što se dogodilo i danas oni pokušavaju držati se za vlast na političkoj pozornici, no tu su ogromni izazovi, osobito ako imamo na umu što se događa u drugim zemljama, osobito Libiji i okolici, Iraku e, i u smislu Daesha. Postoji isto tako iznimne gospodarske poteškoće u Tunisu. MMF potpisuje novi sporazum s tuniškom vladom od 2,5 milijardi, a da sada gospodarski gledano ne razumijem kako će zemlja moći otplatiti taj zajam. Uz to, vlada je također odlučila izdati obveznice na međunarodnom tržištu, gdje također ne shvaćam kako će kupone za te obveznice platiti. To sve pokazuje da zemlja nagomilava dug, a tko će ga platiti? sa ovom razinom nezaposlenosti, nezaposlenosti koja je dvoznamenkasta i tržištem rada koja ne nudi mogućnost mladima da rade. Tko će dakle plaćati to, to mi nije jasno. Treći faktor te nestabilne održivosti su izazovi regionalnim tenzijam, regionalne tenzije, napetosti, gdje je stvarnost daješ domaći terorizam u Tunisu koji dolazi iz same mladeži u svim gradovima, selima i najsiromašnijim selima e, za koje bi budućnost lako mogla biti daješ. A to je vrlo izuzetno opasno za mlade i toga moramo biti svjesni. Dakle, ne radi se o nečem što samo čitamo u novinama, već o nečem što je doista stvarno. Što se gospodarstva tiče, Tunis izvozi e, robu Europsku uniju, uvozi također, no od e, ugovora o slobodnoj trgovini imamo deficit tekućeg računa dakle, deficit naspram Europske unije cijeli niz godina, što se nije promijenilo. Uz gospodarsku krizu u Europi e, također nema nikakve diversifikacije u gospodarstvu Tunisa, tako da Europska unija i europske zemlje, glavni partneri Tunisa, a mnoge od njih također su do danas prolazile kroz e, gospodarsku krizu i jasno se pokazuje da u gospodarskoj aktivnosti Tunisa od 2009. do 2010. je došlo do znatnog opadanja tako da je čak i gospodarska ravnoteža u gospodarstvu Tunisa e, došla u vrlo ozbiljnu situaciju. Što se izravnih stranih ulaganja tiče, to su vrlo, vrlo niski postoci. Ako usporedimo to sa Meksikom i drugim partnerima. Europska unija i Tunis mijenju svoje odnose nakon revolucije i došla do jednog kratke prilike za osnaženu suradnju. Proces demokratizacije mogao bi značiti konvergenciju sa europskim normama, osobito ako većina stanovništva teži modernim vrijednostima, slobodi, jednakosti i tako dalje. No to nije nešto što možemo zajamčiti. Zbog čega? Zbog toga što imamo druge strane društva koje bi možda težile više konzervativnim islamskim vrijednostima, a na prvim izborima i mene kao tu nižanku iznenadilo koliki su ljudi glasali za islamističke stranke. Mnogi su možda bili nezadovoljni politikom, gospodarstvom, socijalnim stanjem i propagandom islamskih stranki, no stvarnosti to se lako može promijeniti i ta ravnoteža nije jasna. Druga je stvar destabilizacija. Tu postoji potreba za podrškom međunarodne organizacije poput MMF-a, Svjetske banke i drugih, svi pružaju podršku, no za to postoji cijena. A tu cijenu morati će plaćati nadolazeće generacije. No, poprilično je važno i kako će to morati isplatiti. I to je također nešto što moramo e, staviti na stol pred onima koji donose e, odluke o politikama Tunisa prije nego što potpisuju zajmove MMF-a i drugih. Novi izazovi za produbljeno partnerstvo s Europskom unijom Danas je vrlo teško dobiti konsenzus zbog velikog broja dionika koji izražavaju svoje političke stavove, koji su kad kada prilično oprečni. Postoji i znatna kritika kada smo provodili konzultacije onim područjima suradnje koje postoje već niz godina koje su se činili poprilično čvrstim osnovama suradnje Europske unije i Tunisa, primjerice liberalizacija trgovine, migracija, sigurnost. Dakle, to danas nije sigurno. Nije sigurno da je pristup Europske unije najbolji pristup za Tunis, osobito ako Tunižani i organizacije civilnog društva vide da Europska unija svoje interese stavlja prvi plan. Zbog toga je vrlo važno i tome smo raspravljali s nekim dionicima u Tunisu da je potreban jedan uravnoteženi pristup. Što se političke suradnje tiče nakon revolucije, postoji pretpostavka da je Europska unija prešla ka potpunoj podršci demokratsku tranziciju u Tunisu, primjerice pokušavajući izgraditi i konsolidirati demokratsku tranziciju u zemlji, e, iz izaslanstava i ulažući novac u taj proces. I to je nešto što su ljudi u Tunisu doista i prepoznali. Isto tako došlo je i do daljnje i vrlo jasne promocije demokratskih vrijednosti i standarda. To je još nešto što je vrlo važno. Međutim, a to smo vrlo jasno vidjeli, i dalje postoji nesrazmjer između retorike i prakse u europskim politikama unutar zemlje. Europska politika susjedstva i retorika zajedničkih interesa i dijeljnih vrijednosti je još nešto što je potrebno provesti na terenu. S jedne strane, dakle, imamo tu retoriku lijepe riječi, no kada se prelazi na rad na terenu, vrlo je važno biti usmjeren na to što je zemlji u određenom trenutku doista potrebno. Dakle, praksa politika susjedstva temelji se na pitanjima sigurnostima u interesu Europske unije, tako da sve rasprave o partnerstvu za mobilnost i uvjetovanosti tu dolaze u igru, što me vraća na pitanje e, uvjetovanosti i načela više za više. Dakle, prava demokratska tranzicija, tu nisam na kako bi se u Tunisu moglo dalje primijeniti ovo načelo više za više i za ovu zemlju je potrebno to dalje razmotriti. Što se gospodarske suradnje nakon revolucije tiče, Europska unija se kreće sveobuhvatnijoj podršci e, u nekim izuzetnim proračunskim poteškoćama kroz financijsku pomoć koja je provedena za Tunis. Također je snaženo stališta Europske unije kao glavnog gospodarskog partnera, što je jasno, a postoji i jedna šira, širi manevarski prostor za rad na socioekonomskim reformama i borbu, protiv nezaposlenosti mladih i nejednakosti. Dakle, radi se o borbi za uključiv i održiv razvoj u Tunisu, primjerice e, razmišljanje pružnoj podršci malim i srednjim poduzetnicima, o decentralizaciji i programima za decentralizaciju, pokušaj razvijenja pri projekata za slabo razvijena, nerazvijena područja. No, nakon konsultacija sa ljudima na terenu e, pokazuje se da postoji velika rasprava o daljnjoj liberalizaciji trgovine, osobito ovom krhkom razdoblju i trenutku unutar procesa demokratizacije. Drugi i sveobuhvatni trgovinski sporazum možda je od koristi e, zemlji srednjeročno govoreći, no dugoročno govoreći poprilično je skup. Zbog čega? Zbog sektorske prilagodbe. Koji su to sektori kojima će biti potrebna snažnija prilagodba od drugih, koje bi bile implikacije što se tiče zapošljavanja u pojedinim sektorima koje se liberalizira. Sociokulturalna suradnja nakon revolucije Europska unija podržavala stvaranje građanskog društva i konsolidacije društva, omreživanja, upravljanja, kontakata između osoba i tako dalje ali isto tako došlo i do osnaženja sudjelovanja tih organizacija u dijalogu i konzultacijama u izradi politika. Na po ključnom pitanje koje moramo postaviti je odljev mozgova kroz osnaženo partnerstvo u istraživanju i obrazovanju. To je ono što je ključno za budućnost. Zaključno, koji su elementi optimalnog, uravnoteženijeg pristupa? Prije svega, političko, gospodarsko i sociokulturalnu suradnju utemeljiti na komplementarnosti, sinergijama između interesa, a ne tim naglascima na jednostrane interese. Trebalo bi provesti studiju utjecaja i sektorsku i općenitu sa konzultacijama sa dionicima. To je dakle, vrlo važno, organizirane konzultacije sa dionicima. Drugo je ograničavanje e, razlike između retorike i prakse u europskim politikama prijedlog je dakle ponovno razmotriti načelo uvjetovanosti i temeljiti se na suvlasništvu u tim procesima, a za kraj potrebno je osnažiti i uključivost u dijaloga o politikama za sve ključne dionike političkog, gospodarskog i socijalnog pezaža eh, unutar Tunisa. Zahvaljujem i pretpostavljam da će studija uskoro biti objavljena, tako da ćete moći razmotriti. Hvala. Hvala vam lijepa na izlaganju. I kao što sam malo prije rekao, mislim da bi sada najbolje bilo da damo riječ gospodinu Kastaldu, koji je naš izvjestitelj za odnos Srpske unije s Tunisom uh, u aktualnom regionalnom kontekstu. On će se prvi javiti za riječ, govorit će o svom izvješću, a zatim će govoriti i drugi klubovi zastupnika. I vezano u studiju koju je predstavila profesorica Jadi i vezano uz izvješće gospodina Kastalda. Dakle, izvolite gospodine Kastaldo. Merci Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući, vrlo nam je drago što vas možemo vidjeti u ovoj novoj ulozi u koju ste nas preuzeli. Kari kolegi. Dragi kolege, najprije želim e, najtoplije zahvaliti tajništvu na odrađenom poslu, izvjestiteljima u sjeni na pokazanoj suradnji još od samog prvog sastanka na temu ovog izvještaja. Tunis, kao što nam je izložila i naša stručnjakinja, mora dobiti našu najvišu, to jest potpunu pažnju. I kao što ste vidjeli u samom nacrtu izvještaja, ja sam želio unijeti e, dodatne odlomke koji će biti se temeljiti na amandmanima. Rok za podnošenje amandmana je 22. travanj. Ja se nadam da ćemo uz vaš doprinos ovaj izvještaj učiniti još sveobuhvatnijim. Proces demokratske tranzicije koji se odvio mirno u Tunisu predstavlja mnogo više od samo jednog pozitivnog primjera u arapskom svijetu. To je zapravo jedini takav slučaj. Konsolidacija te demokracije je ključna i za stabilizaciju cijele regije, ali i za stabilnost Europske unije. Nije slučajno da je u Tunisu uloga kvarteta, zapravo uloga kvarteta bila bitna i da je kvartet nominiran za Nobelovu nagradu 2015. Ovdje ne želimo samo izraziti naše namjere. Ja bih volio da ovaj izvještaj bude startna točka prave pravca te strategije koju, e, koja će Tunis učiniti našim strateškim partnerom u području Magreba. Zato sam želio ovaj izvještaj podijeliti u četiri dijela političke institucionalne reforme, sigurnosti i obrana, mobilnost, istraživanje, obrazovanje, kultura te gospodarski i društveni razvoj. Što se tiče političkih reformi i institucija, smatram da moramo eh, podržati rad Skupštine narodnih predstavnika koja u ovom trenutku se mora nositi sa vrlo teškom situacijom, kontrolom demokracije i kontrolom izvršne vlasti e, uz nedostatak sredstava. Isto tako treba revidirati propise na snazi i e, uskladiti ih sa novim ustavom. Zbog toga tražimo veću podršku e, razvoju kapaciteta skupštine. I Iskorištavam ovu priliku da e, predložim još jednom da organiziramo tuniski tjedan u parlamentu, jer bismo na taj način poslali e, jasnu poruku ne samo podrške, već bismo i dali vidljivost e, radu Skupštine narodnih predstavnika u Tunisu, te naravno istaknuli važnost ovog područja. Isto tako istaknuli, želim istaknuti koliko je bitna reforma kaznenog zakona. Kazne se moraju izvršavati brzo, te definirati najbolje prakse za sektor medija. Naravno, podršku treba pružiti i živopisnom civilnom društvu koje je i pokrenulo revoluciju. Što se tiče e, glavne teme, teme gospodarskog i društvenog razvoja zemlje, e, tu Tunis treba pomoć. S jedne strane moramo osnažiti europski instrument susjedstva, te bolje koordinirati međunarodnu pomoć. S druge strane, priznajemo da je potrebno stvoriti preduvjete kako bi se ta pomoć mogla najbolje iskoristiti. I to posebice u reformi javne uprave. To je isto tako ključno za privlačenje ulaganja koja su onda bitna za otvaranje novih radnih mjesta. Kao što stoji i u studiji koja je danas predstavljena, nezaposlenost je ne samo jedan od najvećih problema, već je to jedan stvarno najveći problem. Reforme se moraju odnositi i na gospodarstvo, ali i biti usmjerene ka rastu, te poticati mlade da se da pronađu e, posao. E, trebamo e, poticati mogućnost dobivanja mikrokredita. Treba se reformirati zakon o radu te tuniski dug pretvoriti u gospodarske mogućnosti. Isto tako treba podržati mala i srednja poduzeća koja moraju biti motor razvoja u, u zemlji. Isto tako važno je prisjetiti se nejednakosti u zemlji. Znamo da je obala, to jest sjever i istok zemlje, uživaju u gospodarskom razvoju, e, mnogo snažnijem od zapadnog i južnog dijela a znanje naših zemalja u korištenju strukturnih fondova može iskoristiti i Tunis. Što se tiče obrane i zaštite, ovaj nacrt izvještaja priznaje da je sigurnost oslabljena i zbog kritične situacije u Libiji. Brine nas i broj stranih boraca iz Tunisa koji se pridružuju Daješu. Zbog toga treba reformirati i obavještajne službe e, koje bi trebale biti proaktivne, a ne reaktivne, ali naravno sve uz potpuno poštivanje ljudskih prava. Isto tako treba osnažiti suradnju sa agencijama Europske unije, posebice sa Europolom, i ovdje vas želim podsjetiti da e, Tunis nije uvršten na popis trećih zemalja s kojima Europol sklapa e, sporazume. Pozivamo Europol da razmisli o ovoj mogućnosti. Kao što je rekla naša um, stručnjakinja, uh, socijalna uključenost mladih je najbolji alat da se spriječi regrutacija novih um, boraca od strane terorističkih organizacija. Na taj način ćemo spriječiti odlazak mladih um, u takve organizacije, a ispriječit ćemo i siromaštvo. Isto tako, na taj se način prevenira ponovno vraćanje u uh, autoritarne Mm, režime. Što se tiče mobilnosti, partnerstvo koje je potpisano 2014. je svakako korak u pravom smjeru. Tražimo da se olakša kretanje osoba kroz e, liberalizaciju viznog režima i to posebice za mlade znanstvenike i ja bih dodao još umjetnike tražimo da komisija zajedno sa zemljama članicama e, odlučno e, reagira. Partnerstva između škola, sveučilišta, istraživačkih centara, e, centara za dugotrajno obrazovanje, centara za tehnologiju i edukaciju. Takva suradnja može biti odgovor demokratizaciji društva i pomoći u borbi protiv visoke nezaposlenosti. I na kraju poziv političke prirode. Vrijednost naše pomoći Tunisu prelazi e, gospodarske i demografske dimenzije ove zemlje. Tunis mora bit, može biti model za cijelo područje Sjeverne Afrike i za islamski svijet. No, kada gledamo i e, druge zemlje, vidimo da je trend poprilično negativan s obzirom na mm, ono što smo očekivali prije nekoliko godina u svjetlu arapskog proljeća. Stoga mi želimo proširiti instrumente za gospodarski razvoj, isto kao što smo učinili za Ukrajinu i e, razmišljamo o uvođenju pravog pravca tog fonda za ulaganja. Ne smijemo govoriti da e, nam je Tunis, ne smijemo samo govoriti da je Tunis jednako važan kao Kijev, nego moramo nešto i učiniti. Jer e, ako nam je problem zajednički, onda i rješenje mora biti zajedničko. Konačni cilj kojeg želimo ostvariti za nekoliko godine je status privilegiranog partnerstva, partnerstva političke prirode, a ne samo gospodarske prirode. Već smo to ranije rekli. U prošlosti smo se koncentrirali isključivo na sigurnost, a sada imamo priliku surađivati sa demokratskom zemljom koji je e, je u potpunosti usklađeno sa našim načelima i vrijednostima. E, uvjeti za iskorištavanje jedne ogromne prilike su tu, no kao što je rekao Napoleon, mi možemo vratiti teren ali vrijeme ne možemo nikada nadoknaditi, a mjeseci prolaze vrlo brzo. Stoga iskoristimo brzo ovu priliku i ja sam siguran da ćemo zajedno s kolegama i izvjestiteljima u Sjeni imati jako dobru e, suradnju. Hvala vam. Gospodine svjesni, nisam očekivao da ćete spomenuti Napoleona u vašoj raspravi, ali to je dobro. Hvala vam na vrlo uravnoteženom izvješću koji je u skladu sa stavom Europskog parlamenta. Dakle, da želimo izraziti podršku našim tuniskim prijateljima. U tom smislu želim podsjetiti da imamo zajednički parlamentarni odmor koji je pokrenut prošle veljače. Mislim da je to vrlo dobar instrument koji bismo trebali uh, na učinkovit način koristiti. I u tom kontekstu mislim da bi bilo dobro da ove godine održimo još jedan drugi sused, mm, to je zajedničke parlamentarne skupštine. Mislim da bi to bio jasan znak s naše strane da izražavamo našu podršku Tunisu. U ime klubova zastupnika i u ime izvjestitelja u Sjeni, kao prvo ću predati riječ gospodinu Čeziju, koji je izvjestitelj u Sjeni. Dobro. Hvala vam. Evo, ja sam na vašu fotografiju u Broku. Najprije sam htio e, čestitati kolegi Kastaldu, mislim da je pripremio jako dobar posao i mislim e, i sviđa mi se kako radite, drago nam je da ste nas od samog početka uključili u pripremu izvještaja. Izvještaj je potpun, sadrži vrlo konkretne prijedloge. Dakle, i potpun i konkretan. U četiri točke koje je on iznio, U svakom od tih aspekata se bavio vrlo konkretnim problemima i zbog toga ti e, doista najtoplije zahvaljujem. Jako je važno da budemo konkretni i da budemo ozbiljni. Moramo voditi računa o situaciji u Tunisu. Nakon 2010. učinjeni su koraci prema naprijed i mi sada moramo poduprijeti fazu, tu fazu demokratizacije kako bismo izbjegli destabilizaciju. To je ono što nam mora biti najbitnije u ovom trenutku. Dakle, pratiti što se događa danas u Tunisu. Tunis danas, da, ide naprijed. Dogodile su se nekakve dogodilo se nekoliko tragedija koje stvaraju brojne poteškoće, ne samo u gospodarskom, već i u političkom smislu. Danas je u Tunisu jedan milijun raseljenih osoba iz Libije i tu činjenicu ne možemo zaboraviti. Ne možemo prepustiti Tunis sam sebi i moramo intervenirati sa konkretnim mjerama. Zato što ako danas interveniramo i pomognemo, znači da ćemo braniti i interese Tunisa, ali i interese Europe a osim toga moramo se sjetiti i zemljopisnog položaja Tunisa, te ključne uloge u mediteranskoj regiji. Stoga je stabilnost Tunisa za nas i tekako bitna. Zato što zadržati stabilnost u toj regiji znači i više sigurnosti za Europsku uniju. Fan bio je predložio organizaciju Tuniškog tjedna, da se sastanemo sa predstavnicima vlasti. E, bili smo u Tunisu, sastali se sa njihovim zastupnicima parlamentarne skupštine. Mi moramo pomoći skupštini, moramo im pomoći da profunkcioniraju. Tako da mislim da je dovoljno da učinimo i male stvari. imat će upravne odbore, e, izbore na jesen i e, moramo im pomoći da što više promiču demokraciju te pomoći u uspostavi demokratskih tijela. Zbog toga smatram da moramo imati jako važnu ulogu. Naravno, osim toga, Trenutačno se provodi e, reforma regionalne autonomije, e, reforma kaznenog zakona. E, ako se to ne napravi, teško će se riješiti nejednakosti između sjevera i juga u zemlji. Ali sve su to stvari u kojima mi možemo pomoći, možemo im pružiti ruku i stvarno ih konkretno podržati. Jako je važno danas govoriti o tome, osim pružanja podrške institucionalnim reformama, Mm, moramo pomoći i gospodarski. Nema smisla da mm, se zavaravamo. 500 milijuna iz makrofinancijske pomoći, mm, to je super, ali ja se nadam da će se to isplatiti što brže, jer se stvarno ne možemo dopustiti još jednu nestabilnu zemlju u tom području. Tunis treba stabilizirati. Stoga mjere iz ovog izvještaja se moraju provesti. Isto vrijedi i e, za sigurnost. Moramo aktivirati mehanizam Europola. Moramo nešto učiniti ako želimo pomoći Tunisu. I svaki e, euro koji se potroši na, e, na gospodarstvu je euro za osiguranje za jamčenje sigurnosti Europe. To nam svima mora biti jasno. I ja se nadam stvarno da će se ovaj izvještaj provesti u svim svojim točkama. Mi ćemo kao pučani podnijeti neke amandmane, zato što još želimo osnažiti ovaj politički dio i dio koji se odnosi na sigurnost, to sam već rekao izvjestitelju. Ali stvarno se nadamo da će doći trenutak u kojem će Europa konkretnije i oštrije intervenirati i pružiti jasnu podršku Tunisu. Rizik je velik, ja vam to govorim kao talijan. Tunis e, nam je na dva koraka. Bojim se da ako ne budemo nešto učinili da ćemo samo pogoršati situaciju i sa izbjegličkom krizom. E, stoga stvarno najljepša hvala izvjestitelju. I to je stvarno jedna od rijetkih zemalja u kojem postoji međuvjerski dijalog, poštuju se kršćani, poštuju se ostale vjerske manjine. I to je jedan aspekt koji je za nas evropljane i tekako bitan. Stoga odličan izvještaj i ja se nadam da će uz pomoć parlamenta se moći pružiti ozbiljna podrška Tunisu. Hvala vam lijepo. Ima klub zastupnika socijalista Antonio Panceri koji posjećam isto tako i voditelj izaslanstva za odnos Europske unije i države Magreba. Hvala vam lijepa. Volevo fare solo due commenti. Uno riguarda Htio sam iznijeti dva komentara. Jedan se odnosi na izvještaj, a drugi na e, našu e, gošću današnju i na njezinu studiju. Što se tiče izvještaja, nemam tu mnogo što dodati i ja bih zahvalio izvjestitelju, zastupniku Kastaldu, jer je pokazao da e, voli raditi u jednom konstruktivnom okruženju e, uz dobru suradnju i ovaj nacrt izvještaja je vrlo dobra polazišna točka, dobro je strukturiran, dobro analizira političku i gospodarsku realnost zemlje i sadrži vrlo važne prijedloge. Poput recimo definiranje postupanka za povrat imovine. To su stvarno velike stvari. U ime socijalista i demokrata mi ćemo podnijeti još nekoliko amandmana kako bismo istaknuli još neke dijelove koji su nama posebno bitni. E, istaknuo bih dva. Prvi se odnosi na zaštitu ljudskih prava i e, sudjelovanje civilnog društva, a drugi je da se sporazum o slobodnoj trgovini ne gleda samo kao nešto što se tiče e, trgovine, već da Mm, kao nešto što će donijeti korist cijelom društvu. Mislim da mm, sve parlamentarne snage u ovom parlamentu trebaju zajedno djelovati kako bismo pomogli Tunisu. Drugi komentar se odnosi na studiju. Imali smo nimalo jednostavnu raspravu o Tunisu ovdje u Europi. i uspjeli smo eh, ovu zemlju staviti među prioritete. I to smo učinili zbog toga što je to korisno i za zemlju i za regiju, a korisno je i za Europu i za eh, njezine građane. Jer kako ćemo dokazati da procesi promjena koji su započeli sa arapskim proljećem da će se dakle završiti i europski građani će e, lakše shvatiti da je e, moguće pomoći određenim zemljama da se promijene kroz demokratski proces. Što prije krenemo sa projektima koji su krenjeni prema razvoju, mislim da će biti bolje za svih. No, nakon svega ovoga što sam rekao, moramo se odmaknuti od dva stava. Prvi je onaj pokroviteljski, a drugi je da ne budemo ni malo kritični. Da im treba samo pomoći. Ne. Ja sam u odnosu sa arapskim svijetom naučio e, da vrlo često pomoć jednostavno morate dati. I točka. Mislim da o tome treba razgovoriti. Vi ste govorili o načelu više za više, ali ja smatram da je to načelo e, koje u tuniskom slučaju mora imati određeni rok. Zato što to je poticaj da se bolje organizira demokratski proces, ali na kraju tog procesa treba prijeći u e, drugu fazu koja neće biti faza sa uvjetima, već e, koja će biti faza uzajamne suradnje. No, kada kažem da se to ne smije uzimati zdravo za gotovo, trebamo analizirati probleme koji postoje u Tunisu. Kao što postoje problemi u Europi, postoje i u Tunisu. Kao što je rekao i zastupnik Česa. Sporost politika i parlamentaraca u Tunisu je veliki problem. I mi moramo potaknuti ideju da je politički poticaj ključan u ovakvim vremenima i da se ne može stalno negdje gubiti, kao što se često događa. Drugi element se odnosi na e, obuku političkih stranaka. E, te se stranke ne smiju temeljiti isključivo na interesima. Vidjeli smo da izađu na izbore, dobiju izbore i onda se počnu raspadati zato što u jednoj stranci sjedi, e, sjede osobe sa čitavom nizom različitih interesa. E, potrebne su nam stranke koje mogu dati neku ideju o budućnosti Tunisa. I na kraju, jako je važno da Tunis e, osnaži svoje civilno društvo. To je posebice važno za civilno društvo koje ima tu tradiciju, zato što je to najbolji mogući protulijek protuotrov za neke ideje. I bez obzira na borbu protiv terorizma, ja e, se protivim ideji da se ponovno uvede smrtna kazna zato što je to pogrešno i to jednoglasno, e, ta jednoglasna odluka u parlamentu se mora moći revidirati ja mislim da ne želimo nikome dijeliti lekcije o ničemu, ali mislim da postoje određene točke od kojih jednostavno ne smijemo odustati. I, i zbog toga je ova studija vrlo e, korisna. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Ne znam da li u ime kluba za svoje konzervativaca se želi javiti gospodin Bašir. On je izvjestitelj u Sjeni. Izvolite, imate riječ. Htio bih zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Kastaldu na sveobuhvatnom pregledu situacije u Tunisu. Struktura izvješća stavlja naglasak na određene točke i imamo jasno jednostavno činjenje tog teksta radi te strukture, ali želim spomenuti neke točke koje ja smatram izuzetno važnim. Kao prvo, gospodarski razvoj bit će temelj tuniske oko gospodarstva i e, stabilnosti i dobrobiti. Gospodarski rast će stvoriti e, mogućnosti za sve građane, za mlade ljude, te će ih udaljiti od radikalizacije. Isto tako želim naglasiti ulogu država članica Europske unije u razvoju Tunisa pomoću trgovinskih odnosa. Trebali bismo potaknuti gospodarski rast u sektoru malih i srednjih poduzeća i zajedno sa internim reformama Eh, olakšati birokraciju te potaknuti tako gospodarski rast. Eh, makroekonomska financijska pomoć eh, pažljivo planirana može pomoći, ali trebamo imati i osjetljive mikroekonomske rezultate. Dakle, možemo graditi zaše luke i mostove, ali obuka učitelja i rješavanje pitanja manjka vode će biti one stvarne instrumenti pomoću kojih ćemo pomoći svakom tunijskom građaninu. i trebali bismo e, tražiti više kohezivni pristup vlade nego jedan pristup koji stvara jaz u zajednici, a isto tako bi trebali se osvrnuti na politički napredak. Trebamo izmijeniti najbolje prakse sa Tunisom po pitanju sigurnosti kako bismo se borili protiv terorizma i, e, ekstremizma. Ali nemojmo zanemariti da bez stabilnosti u Libiji ćemo teško postići sigurnost u Tunisu. Želim također naglasiti da je reforma obrazovanja izuzetno važna kada se radi o borbi protiv radikalizacije mladih ljudi. Sve u svemu, naše zabrinutosti je gospodin Kastaldo već uključio u tekst, ja mu zahvaljujem na tome, no unatoč tome ja ću ponijeti nekoliko amandmana vezano uz pitanja za koje smatram da bismo trebali na njih staviti veći naglasak. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnika liberala gospođa Hildevansmans nije ovdje. Gospodin Kinčuk će govoriti umjesto nje u ime liberala. Hvala vam gospodine Preda. U ime moje kolegice Hilde Bankmans želim zahvaliti gospodinu Fabiju Kastaldi na naporima da se sastane sa izvestijom u Sjeni i da izradi prvi nacrt, kao što svi znamo. Tunis je možda u najboljem položaju i najboljem postupku napretka nakon arapskog proljeća, ali sigurno nas izazovi su veliki, ne smijemo dopustiti da država ponovno zapadne u stanje kaosa e, kao posljedica aktivnosti Daesha ili drugih e, reaktivnih snaga. Ovo izvješće je stoga pravovremeno, ali Klub zastupnika Alde bih htio iznijeti nekoliko komentara i to u obliku nekoliko amandmana. Kao prvo, odnos između ovog izvješća i pozitivnog napretka na području trgovine treba naglasiti. Kao drugo, imamo pouzdane informacije od naših izvora u Tunisu da službeno pokretanje strateškog razvojnog plana za 2016-2020. godinu se odgađa do kraja ove godine, a isto tako Tuniski parlament e, još uvijek mora usvojiti taj plan, što se može očekivati samo do kraja ovog mjeseca. Da sve stavimo, sav naš ulog stavimo na istu kartu kao što smo učinili to prije i da smatramo to već sad usvojenim, to bi možda moglo biti malo prerano. Što se tiče Marshallovog plana za Tunis, mi smatramo da ne postoji nedostatak financiranja od međunarodne zajednice, već manjak vizije tuniskih vlasti o tome kako upotrijebiti taj novac. Dakle, umjesto da na njih pobacamo još novaca, trebali smo pomoći Tunisu u tome kako da najbolje upotrijebe e, te resurse na korist e, duštava i građana dakle, u Tunisu. I na posljedku, gospodine predsjedavajući, ali ne najmanje važno, trebamo reći e, potrebe za sporazum o readmisiji sa Tunisom, zato što ima velik pritisak po pitanju migracija i mi smo u zadnje vrijeme najviše pažnje posvetili Turskoj, ali i države Magreba isto tako zaslužuju našu pažnju. Hvala, gospođa Veržija, u ime GUE. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja ću isto tako se pridružiti svim ovim pohvalama upućenim našem kolegi, gospodinu Kastaldu. Mi smo se već navikli na suradnju s njim, a isto tako i drugi izvestili u sjeni. U mom javljanju za riječ govoriti o strateškoj ulozi Tunisa, o važnosti te države, to je već nekoliko kolega spomenulo. Zatim o ideji, to o potrebi Mašalovog plana, o potrebi za doista privilegiranim partnerstvom, sa doista uravnoteženim partnerstvom koji se neće samo oslanjati na ekonomska pitanja, jer ja mislim da je to doista nešto važno za Tunis. Htjela bih u tom smislu inzistirati, a isto tako i vezano uz ono što ste vi rekli, gospođo profesorice, da dakle mnogi Tunižani danas smatraju da je partnerstvo s Europskom unijom više u korist interesa Europske unije nego u korist e, Tunisa. I ako želimo izbjeći tu neravnotežu težu koja nalaže na reaktivizam i na pokupiteljski stav, onda bi trebali posebice pripaziti na to. Neke reforme dobro napreduju i upravo one koji idu u smjeru strukturnih reforma, tu mislimo o zakonu o ulaganju, eh, u bankarski sustav, eh, te reforme su trenutno u tijeku. Isto tako mislim da je važno da dođe do bolje ravnoteže između zajmova Europske unije mm, i finanskih sredstva koje Europska unija stavlja Tunisu na, raspolaganje. Jer naspram kolege iz liberala ja smatram da od revolucije mi ne dajemo velika finanska sredstva Tunisu. E, mi znamo da su potrebe Tunisa sada sve veće i veće i da Tunis mora pozajmiti na međunarodnim financijskim tržištima novac, ne uz skandalozne kamatne stope, ali uz dosta visoke kamatne stope koje ne može izdržati današnja tuniska ekonomija. I stoga mislim da bismo im trebali pružiti pomoć u tome. Isto tako smatram, mislim da se tu slažemo sa Fabijom, ja ću ponijeti amandmane kako bi stavila naglasak na te teme, ali mislim da se u većini slažemo. I htjela bih insistirati na pitanje ekonomskih i socijalnih nejednakosti u toj državi, to ste i vi, gospođo, spomenuli. Zatim ovo pitanje neravnoteže između regija, između velikih gradova i drugih područja. Tu mislim da bismo doista trebali nešto učiniti. Europska može tu svoju ulogu kako bi pomogli u tom povratu ravnoteže budući da je Tunsko društvo trenutno u jednom takvom stanju neravnoteže. Isto tako želim naglasiti ulogu malih i srednjih poduzeća. Mislim da to u ovom tekstu ne naglašavamo dovoljno i što se tiče putovanja i posjeta u Tunisu u kojima sam ja sudjelovala, e, postoji velik potencijal za solidarna poduzeća i to je nešto što nismo do sad dovoljno naglašavali. Govorila sam o pitanju duga. Ja se i dalje zalažem za evaluaciju tog duga. Mislim da postoji jedan dio duga koji je e, jedan grozan dug. A kada bismo mogli napraviti reviziju tog duga, mislim da bi to doista pomoglo Tunisu. Trebamo izistirati i znam da postoje e, odgovornosti Tunisa vezano uz zamrznutu imovinu. Tu je naš Europski parlament zauzeo stav o tome i mislim da bismo toga trebali dalje nastaviti pružiti podršku. Pridružujem se kolegi Panceriju vezano uz demokraciju, vladavinu prava i ljudska prava. Kao i on, ja sam um, vidio da, da je izglasan zakon o terorizmu sa mogućnošću izvršenja smrtne kazne. Mi smo šutili o tome. Mislim da nas je mnogo onih koji želimo postivati, poštivati ravnotežu između terorizma i ljudskih prava i mislim da tu trebamo odasliti nekoliko poruka. Želim izistirati na još tri daljne točke. Četiri čak, ali dobro, to ću stvarno napraviti u telegramskom stilu. Još uvijek postoji problem sa policijom i sa borbom protiv nekažnjivosti u Udruge civilnog društva se i dalje žale na slučajeve mučenja u međunarodnom poimanju te riječi. Zatim sloboda medija je isto tako važno pitanje. Ne samo kada se radi o novinarima, već i kad se radi o blogerima. Pitanje tranzicijske pravde također trebamo spomenuti. I na posljedku ne možemo sa Tunisom imati nekakav odnos ako kod migracijskih tema ne insistiramo na tome da Tunis primjenjuje zakonodavstvo po pitanju prava migranata i po pitanju prava na azil. Jer među onim ljudima koji napisuju iz Libije postoje mnogo Libijaca, ali ne postoje samo Libijci. Postoje ljudi koji su u dramatičnoj situaciji i koji su čak i u stanju apatrida i Mislim da to nije dobro i stoga mislim da tu možemo nešto napraviti. Zatim, sve ono što se tiče kulturnih razmjena, to podržavam, ali tu bih ja još nešto nadodala. Nam imamo e, sportske izmjene, imamo e, udruge, e, možda sam ja francuskinja, i Tunis je dosta udaljena država od nas, ali imamo jedan milijun Tunižana na francuskom tlu i znam da te izmjene po pitanju e, udruge udruživanja i razmjene da su vrlo važne i toga. ću podnijeti nekoliko amandmana u tom smislu ako se vi s time slažete gospodine izvjestitelju. Hvala vam lijepa. Gospodin Jurek je također tražio riječ. Hvala. Ja ću se pridružiti svim zahvalima na obavljenom radu gospodina Kastalda, na izvrsnu informaciju koju nam je, koju nam je predstavila gospođa Jadi. Samo bih pridodao jedan element izvješću prema nekim informacijama, primjerice prema Američkom institutu Open Doors koji se bavi međuvjerskom tolerancijom. Nakon revolucije u proteklih nekog godina došlo je do porasta vjerske nesnošljivosti, posebice prema konvertiranim kršćanima. Ali ne na pravnoj razini, to nije ovdje tema, već na razini društva. Mislim da bismo trebali istražiti sve slučajeve što se toga tiče i dodati u naše izvješće to pitanje, zato što to poziva onda vlasti na odgovornost koje ne mogu to ignorirati, već trebaju na to reagirati uz promicanje e, mira među religijama, jer tu se radi o socijalnom aspektu, o društvu, o privatnom životu i to je zapravo jedan fenomen koji se tiče prije svega novih kršćana. Hvala i sada ću dati gospođi Ajadi mogućnost da odgovori, prije svega ono, ono što je spomenuo gospodin Paceri, ali možete naravno se osvrnuti na druga javljena za riječ. Imate 3 do 5 minuta za to. Hvala. Kao prvo hvala vam na vašim komentarima. Mislim da iz ove rasprave mogu zaključiti sljedeće. Trenutna situacija Tunisa, nije tako jednostavna kao što se mi to zamišljamo, zato što kao prvo ove političke stranke su sve nove, neke su već nestale, a neke još uvijek ne svačaju koja je razlika između e, toga da ste politička stranka i toga da ste jednostavna organizacija civilnog društva. Kad kad postoje ekonomski interesi koji se mogu iskorištavati, u svrhu postizanja političkih ciljeva ili obrnuto. Mislim da je to važno razumjeti, mislim da je jedino kako to možemo postići e, pomoću obrazovanja i pomoću obuke, kao što ste spremno spomenuli. Mislim da moramo biti realistični, zato što je postupak demokratizacije proces koji neće uspjeti u jednom danu, u jednu godinu, u dvije godine, kad, kad to traje pet do deset godina. Dakle, to je proces, a ono što je bitno je e, moć procijeniti, moć utjecati na političke stranke u nekoj državi da se svi krenu ka smjeru ostvarivanja jednog glavnog cilja, ne samo što se tiče ekonomskog razvoja. Mislim, ja se slažem, ekonomski razvoj je od ključne važnosti. Ako nema gospodarskog rasta, ne stvaraju se rada mjesta i kao ekonomista vidim tu jasnu vezu. Ali problem je isto taj da moramo shvatiti kakvoću radnih mjesta i brzinu s kojom se mogu zadržati, može zadržati zaposlenost. Isto tako i ulogu tržišta rada da apsorbira novo pridošle mlade nakon završetka studija. Ako si pogledamo profil stranih boraca, onda možemo vidjeti da je većina njih, eh, da su, većina njih da su većina njih telekomunikacijski inženjeri, i dosta je nevjerojatno da ti ljudi završe tako da služe terorističkoj organizaciji, a da pritom misle da će im ta teroristička organizacija osigurati bolju budućnost. Dakle, obrazovanje. To nam treba, ali obrazovanje je dugoročni proces. Za to nije potrebna jedna godina. Već više, naravno. Imamo sada socijalne medije, internet i tako dalje. Oni mogu naučiti sve što žele naučiti prema onome u što žele, vjerovati. Dakle, bitno je da se to zadrži na umu. Slažem se da ne postoji konsenzus o pitanjima ljudskih prava, vezano za ono što ste spomenuli, dakle smrtnu kaznu. A to je zapravo ono što bi trebalo potaknuti Tunižane da razmisle o tome i da ne pomiješaju teme koje se tiču terorizma i teme koje se tiču poštivanja ljudskih prava. To je važno. Ali opet ja pretpostavljam da se tu radi o nedostatku iskustva. Da je onda u redu izabrati jedan jako konzervat, jedno jako konzervativno rješenje i donekle i raspršiti strah da, dakle, ako dođe do takvog nekog čina, da se onda to može kazniti sa smrtnom kaznom. Ali trebali bi, dakle, vrlo oprezno se pokušati distancirati od toga, od tog kršenja ljudskih prava. Osim toga što god sam čula o konkluzivnom razvoju, o socijalnom gospodarstvu, o solidarnoj ekonomiji i socijalnoj ekonomiji, to je važno. Ali važno je isto tako da imamo politike s kojoj možemo promicati takav razvoj i s kojom možemo pružiti mladima mogućnost da nauče iz iskustva iz Europe, da se upuste u to. Europa je tu predvodila u takvim razvojima. I opet, kao što sam rekla, potrebno je vrijeme da se razviju te inicijative a postoji rizik da, primjerice ako želimo financirati e, te inicijative socijalnog gospodarstva, socijalnog poduzetništva, onda to nije lako. E, Vlada, političari moraju tu djelovati, ali su tako i u civilnog društva i tako dalje i tako dalje. Čula sam vrlo važnu poruku, a to je da bez stabilnosti u Libiji nema sigurnosti u Tunisu. Ja se u potpunosti slažem s tim, jer sigurnosni aparat Tunisa nije toliko jak kao što biste si to možda mogli zamisliti. Napetosti u Libiji dovode do velike nestabilnosti, prije svega na jugu Tunisa. To treba pažljivo pratiti. A spomenuli ste i eh, jedan milijun libijskih izbjeglica u Tunisu. Naravno, njih smo smjestili bez problema u Tunisu, ali to opet znači da će doći do dodatnih troškova za vladu, primjerice za obrazovanje, za zdravstvenu skrb i tako dalje. Navodno da vlada to uspjeva još absorbirati, ali do kolikog broja i u koliko sljedećih godina ili mjeseci, to je vrlo važno. Čula sam za ideju Maršalovog plana i za mogućnost da se pojača financijska podrška. Da, ja se u potpunosti slažem da bi trebalo postojati ravnoteža između zajmova i bespovratnih sredstva. Ali banke iz financijskog sektora u Tunisu su trenutno u e, lošem stanju. Oni one pokušavaju provesti reforme, ali ako nemate dobro funkcionirajući bankarski sektor, onda je teško govoriti o financiranju malih srednjih poduzeća, financiranju mikropoduzeća, naravno imate organizacije za pružanje mikrokredita, ali kad kad imate unutar tih institucija i to da kad kad primjenjuju visoke kamatne stope, onda je to vrlo teško za osobe koji su preuzeli takav kredite Dakle, treba imati kontrolu nad tim vrstama institucija, a naravno ako govorimo o financijskom sektoru u Tunisu, onda mislim da bi Europa mogla pružati podršku Tunisu na temelju iskustva kojeg je Europa imala u okviru financijske krize i kako se primjerice korist, su se primjenjivali programi za bailout i tako dalje. Mislim da je trenutno Tunis uh, u nestanju da nastavi sa reformom bankarskog sektora. Evo to je ono što želim reći. Hvala vam na vašem doprinosu današnjoj raspravi. Sada za završne primjedbe u Tunisu, naš izvjestitelj gospodin Kastaldo. Merci infiniment, Hvala vam. Prvo pa vam želim reći da dijelim to što ste podijelili na važnost eh, aktivnosti zajedničkog parlamentarnog odbora to je instrument, kao što je rekao i gospodin Panceri iz eh, izaslanstva za, suradnju sa državama Magreba, od iznimne važnosti kako bismo sprili u razvoju Tunisa u nekoliko godini za našu suradnju sa Tunisom i nadamo se da ćemo uskoro imati i binom dakle, između eh, Tuniskog parlamenta i Europskog parlamenta kako bismo mogli raditi na dosjejima i na, konkretnim zapravo i temama. Evo, nastavit ću na talijanskom. Zahvaljujem svim kolegama na riječima podrške i na komplimentima na ovom prvom nacrtu izvještaja. Ja mislim da je ovo jako dobar nacrt i jako dobra polazišna točka iz koje možemo razviti e, četiri stupa na kojem se temelji. Naravno treba voditi računa o velikim e, naporima koje je učinila Libija, na koje nas je podsjetio i zastupnik Čeza, e, na činjenicu da je Tunis prihvatio jedan milijun izbjeglica, te, da, te na to da moramo govoriti o jačanju njihove parlamentarne demokracije. jer sada imaju ustavni tekst koji je vrlo napredan ako ga analiziramo i usporedimo ne samo sa državama arapskog svijeta, već općenito sa dakle, ostalim državama. U potpunosti podržavam i poziv gospodina Pancerija kad je riječ o poštivanju ljudskih prava. Za nas je ta tema i dalje ključna, to je stup od kojeg ne smijemo odustati. I zbog sudjelovanja civilnog e, društva koji je, je postalo e, vrlo važan akter u politici i čak je donekle zamijenilo ulogu politike. Vidimo koliko su važnu ulogu imali u o, odblokiravanju zastoja u kojem su se našli sa e, Ustavom. I to nakon revolucije koja se još uvijek mora e, do kraja realizirati. Ne možemo e, ignorirati niti ponovno uvođenje smrtne kazne, to je glasanje o tome, zato što ta je kazna toliko protivna e, vrijednostima koje mi branimo i za koje se zalažemo. I to ne može nikako biti dijelom pravnog poretka zemlje koje želimo, za koju želimo da postane naš e, privilegirani partner. Žao mi je što kolega Kjušuk je morao otići, ali moram reći da se nažalost ne slažem u potpunosti sa njim kad kaže da sredstva postoje. Da, sredstva postoje, to je istina, ali mi e, podržavamo i najnoviju makroekonomsku financijsku pomoć koja je predstavljena i koja će uskoro biti izglasana u odboru INTA. No, ako je s jedne strane istina da moramo E, tražiti dodatne napore od Tunisa kad je riječ o e, strukturnim institucionalnim reformama s jedne strane, onda s druge strane očito je da sredstva i novac koje smo mi pružili u obliku zajmova i u obliku e, bespovratnih sredstava mm, taj odnos zapravo nije toliko pogodan, kako nam se govori. Jer s jedne strane da, oni moraju provoditi program reformi, no s druge strane mislim da e, mi ne činimo sve što bismo mogli, a vodeći računa o vrijednosti primjera kojeg može predstavljati e, razvoj demokracije u Tunisu. Mm, isto tako, već sam ranije rekao da moramo pružiti važnu podršku malim i srednjim e, poduzećima. Mi iz pokreta pet zvijezda znamo koliko je to važno i u Italiji, a onda samim time i e, u ostalim zemljama. Jako je važno da u, u Tunisu da se gospodarstvo oporavi i da se počnu otvarati radna mjesta. Skapo, sjeverna točka, najsjevernija točka Tunisa je sjevernije od najjužnije točke Sicilije. Dakle, to je već Europska unija. Što želim reći? Osim e, očite zemljopisne blizine, postoji i e, kulturna i civilizacijska blizina. I e, to se najbolje vidjelo kroz to malo čudo tunisku revoluciju koja se onda proširila u cijelom arapskom svijetu. Stoga moramo dati priliku tuniskoj demokraciji da se afirmira, zato što opasnost od e, moguće proturevolucije, ako ne bude postojao otrov, e, pardon, protuotrov e, civilnog društva, a bojim se da jedna takva proturevolucija čeka iza ugla. mislim da je da ne smijemo dopustiti da izgubimo ovu priliku jer mislim da je ovo povijesna politička prilika koju uh, si ne smijemo dozvoliti da izgubimo. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine Kastaldu. Zadnje što trebamo reći o tome je da imamo tri dana za podnošenje Madvana, dakle 22. travanj je rok, zatim ćemo imati drugu razmjenu izvješća u trećem tjednu u svibnju. Glasat ćemo u našem odboru o ovome 13. ili 14. lipnja, vidjet ćemo. I zatim, što se tiče plenarne sjednice, očekujemo da će to biti u rujnu. Želi netko nešto dodati? Pod razno. Ako ne, onda smo završili. Sljedeći sastanak je 23. svibnja u 15 sati. A i postoji i jedna izvanredna sjednica koja će se održati u Stasburu 12. svibnja. 12. svibnja. Dakle, molim vas zapamtite to. Hvala.